Okay, U redu kolege, imamo dugačik popis za glasovanje, pa mislim da bismo trebali početi. Prije nego što počnemo, pozdravljam u dnu prostorije prevoditelje koji danas koji danas su u posjetu našem parlamentu. Evo mi ovdje imamo sjajne konferencijske prevoditelje. Ovo su mladi kolege koji su ovdje kao stažisti, pozdravljamo ih, nadamo se da će im ovo biti korisno. Nekoliko napomena s moje strane. Podsjećam vas da nakon glasovanja imamo još dvije točke dnevnog reda e, u kojima ćemo imati goste Prva točka dnevnog reda tiče se izvješća o odgovornosti vezano uz zeleni rast, a sljedeća točka odnos, je pitanje koje se tiče klimatskih promjena sada uoči sastanka Kopa 21 u Parizu. To je iznimno važna tema. Nadam se da će većina vas biti nazočna E, znači, to će biti u 4.15 e, i u između 6.15 i 6.30. Također točka 16 izvješće o e, svjetskom humanitarnom samitu ćemo razmatrati nakon glasovanja. Dakle, nakon glasovanja nastavit ćemo s točkom 17. Minuten. Na samom kraju sastanka. Yeah. Are people happy? They haven't got their votes in this. Uh, li to u redu? Nemaju svi popise za glasovanje. Glasačke liste možemo pričekati nekoliko trenutaka. Maybe there could be one copy bilo bi dobro da imamo barem jedan, jednu glasačku listu za koordinatora EPP-a, a drugi onda mogu pratiti što im on pokazuje. Okay, well, we have... U redu, nabavili smo jednu glasačku listu za EPP, možemo sada provjeriti Molim vas da pritisnete dugme otvaram testno glasovanje, dakle probno glasovanje. Jesu li svi glasovali u probnom glasovanju? Od 21 kartice imamo 18 glasova, a točno ni ja nisam glasala. Dobro, sad imamo 20 glasova. U redu, znači sustav funkcionira. Hvala vam lijepa. EPP je dobio glasačku listu, barem jednu, pa sad morate pratiti što se događa, možete pratiti i bilo kog drugog. Krećemo od točke broj 17. To je izvješće gospođe Bestrera, riječ je o situaciji u sredozemlju i potrebi za holističkim pristupom Europske unije u odnosu na migraciju. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 2, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Želite da provjerimo? Možemo li provjeriti amandman broj 2? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ispričavam se, ja sam pogriješila, gledam krivo, eh, krivi popis. Dakle, usvaja se, amandman 2 se usvaja. Idemo sada na kompromis 1, ko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3. A ne, amandman 3 se ne razmatra, znači ovo se ne razmatra. Amandman 12, tko je za, tko je protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o amandmanu 12. Jesu li se glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Amandman 13 kao dodatak tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 14 tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja, odbija se, oprostite. Amandman 16 glasujemo u dva dijela. Prvi dio, ne, prvi dio se ne razmatra. Drugi dio, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Drugi dio amandmana 16, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Idemo sad na amandman 18. Kao dodatak, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o amandmanu 18. Zatvaram glasovanje. Evo ipak se odbija. Amandman 20. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 22. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 24. Oprostite, 23. Tko je za? 23. Amandman 23. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 24. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman 24. Otvoram glasovanje. zatvoran glasovanje. Usvaja se. Idemo sada na kompromis 3. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 31. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija. Oprostite, ne razmatra se. Amandman 31 se ne razmatra, nije potrebno glasovati. Amandman 32, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 33, tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 37, tko je za, tko je protiv, odbija se. 38, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 39, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 40, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 41. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje, amandman 41. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Gospodine Preda, odbija se. Amandman 42. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Glasujemo za amandman 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 48. Otvaram glasovanje. Za amandman 48. Pro, zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 49. Tko je za? Protiv? suzdržani, provjerit ćemo, provjerit ćemo 49, otvoran glasovanje. Jesu li svi glasovali, zatvoran glasovanje? Usvaja se. Amandman 50, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, mislim da se odbija, ali možemo provjeriti amandman 50, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. I to vrlo jasno. Amandman 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani Teško je reći, provjerit ćemo. Amandman 55, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 60. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 63, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 65, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 75, tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvaram glasovanje, amandman 75. Teško je reći, s obzirom na broj suzdržanih. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Oprostite, došlo je do neke zbunjenosti. Amandman 77, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 78, tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja, možemo provjeriti. Amandman 78, otvoran glasovanje. Svi su glasovali, Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Amandman 81, tko je za? protiv, suzdržani. Moramo provjeriti amandman 81, otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 84, tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja s istom većinom. Amandman 85, tko je za? protiv, suzdržani, mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Amandman 85, otvaram glasovanjem. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman 87. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jasno je da se odbija. 88. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvoja, ali možemo provjeriti. Amandman 88. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. devet Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti, ne mogu reći s obzirom na broj suzdržanih. Otvaram glasovanje. Amandman 89. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Amandman 93. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo amandman 94. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Jasno je da se usvaja. Ova dva se ne razmatraju. Dakle, sada otvaramo za e, ovo mišljenje u cijelosti. Tko je za? Otvaram, zatvaram glasovanje. 21 glas za, 1 glas protiv. Hvala vam lijepa i čestitamo izvjestiteljici na e, cijelom njezinom radu. Prelazimo na 18. Zajednička pravila o o primjeni i vanjske dimenzije CSP-a uključujući i sporazume o ribarenju, kratko glasanju, izvjestiteljica je Marija Hojbruk, amandman 1, svi za, protiv, suzdržani, Usvaja se abandman 2. Razvojno glasamo ko je za. Za prvi dio svi za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani. provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvaja se. Možemo li sada glasati na cijelo o mišljenje? Elektronsko glasovanje se otvara. Zatvoreno glasanje. Usvojeno 21. Velika većina je za. Hvala. A sada idemo na malo dulje glasovanje o točci 19 to su ljudska prava i demokracija u svijetu i politika Europske unije u toj stvari izvijestite gospodin Franculic počet ćemo sa kompromisom 1. tko je za tko je za kompromis 1? Lolo oprosti oprosti ja bih željela zapitati odnosno zamoliti da e, e, isključimo e, glasovanje na usmeni amandman u ovom izvješću. Da li se još netko ne slaže sa oralnim amandmanom? Dakle, nećemo glasati o oralnom amandmanu. Nikakvih oralnih amandmana, tako ćemo glasati. Znači, kompromis jedan. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 1. To je dodatak. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbacuje se. Amandman 2. 4. Za, protiv, odbacuje se. Amandman 6. Oprostite, ne. Čekajte, Moramo e, se vratiti na kompromis četiri. Da, upravo se. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. A sada amandman šest za. Protiv. Suzdržani. Odbacuje se. Kompromis dva za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman sedam za protiv, suzdržani. Provjerit ću amandman 7. otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 8. Za, protiv, suzdržani odbacuje se o 14, amandman 14, za, protiv, suzdržani odbacuje odbacuje se kompromis 8 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 3 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 5 za protiv suzdržani usvaja se amandman 18 za protiv suzdržani odbija se Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na stranicu 6, amandman 34, 34, da. Svi koji su za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 34, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 37 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 44 za, protiv, suzdržani, provjerujem 44, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvaja se. Amandman 45. To je dodatak. 45 za, protiv, suzdržani, moram provjerati. 45, amandman 45, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje, svi su glasovali. Usvaja se. Idemo na amandman 47 za. Protiv. Ja sam se izgubila. hajdemo ponovno za. Gospodin Preda me nasmijava. 47. Amandman 47. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odba, da se odbija, ali provjerit ćemo. To je sve zbog gospodina Prede. Otvaram glasovanje, zatvoram glasovanje, odbacuje se. Idemo na 48 za, protiv. Odbija se vrlo jasno. Amandman 49 za, protiv. Suzdržani odbija se. Ovo se ne razmatra, a sada idemo na 46. 56 za, protiv suzdržani, usvaja se gospodin Štir, to se usvaja. Sada amandman 60, svi koji su za, protiv, suzdržani, ja mislim da se to odbija, ali provjeravam 60 i otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Uh, usvaja se. A sada Mišljenje u cijelini, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Konačno mišljenje, otva, glasovanje otvoreno. Za, uključit ćemo vas u glasovanje. za, možda pomagnite mašinu i sada ćete biti e, zabilježeni za konačno glasovanje, da, to je to. Glasovanje je zatvoreno. 22 velika većina usvaja se. Hvala. Okay, move to item 20. Prelazimo na točku 20. Dakle, kao prvo imamo usmeno pitanje o obrazovanju e, djece u kriznim situacijama. To je samo usmeno pitanje, nema amandmana, dakle glasovat ćemo elektroničkim putem, otvaram glasovanje. Just in još otvoreno, netko još nije e, glasovao, glasovanje je zatvoreno, usvojeno. Prelazimo sada na rezoluciju. Okay, before we start, I want to announce two small corrections. Imam dve ispravke na glasački popis. Dakle, kao prvo odnosi se na amandman 59. na stranici 2. Taj će, se neće razmatrati ako se usvoji kompromis 5. Dakle, ponavljam, 59. E, amandman se ne razmatra ako se usvoji kompromis F, a zatim imamo dva puta napisano amandman 10, dakle to je pogreška, dakle glasat ćemo samo jedan put o tome. I sigurno sam da će me na to neko podsjetiti kada dođemo do toga, da ja ću vas podsjetiti na to ako se to zbuni. Dakle, amandman 10 na stranici 5 je samo jedan, e, prije amandmana 1. Ako je to jasno, onda možemo otvoriti glasovanje, odnosno započeti glasovanje o osnovnom pitanju. Započinjemo sa kompromisom E. Tko je za? Against? Protiv. Suzdržanih. Usvaja se. Amandman 44 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 47 za, protiv, suzdržanih usvaja se 46 za, protiv, suzdržanih usvaja se 61 za, protiv, suzdržanih usvaja se 49 za, protiv, suzdržanih čini se da je usvojeno. 50 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 52 za, oprostite, 51 za, protiv, suzdržanih usvojeno. 52 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 54 za, protiv, suzdržanih odbija se. Kompromis F za, protiv, suzdržanih usvaja se. Amandman 53 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 59 se ne razmatra, 60 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 65 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržanih usvaja se 67 da, za protiv suzdržanih usvaja se kompromis G za protiv suzdržanih usvaja se amandman 69 za protiv suzdržanih usvaja se e, kompromis H za protiv suzdržanih usvaja se amandman 71 za protiv suzdržanih usvaja se amandman 72 za, protiv suzdržanih usvaja se amandman 73 za, protiv suzdržanih usvaja se kompromis 1 za, protiv suzdržanih usvaja se 76 za, protiv suzdržanih usvaja se 77 za, protiv, suzdržanih, odbija se, 78 za, protiv, suzdržanih, usvaja se, kompromis e, J za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Amandman 81 za, protiv, suzdržanih, odbija se 82 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Amandman 83 Glasovanje po dijelovima, prvi dio. Prvi dio za. Protiv. Suzdržnik usvoja se drugi dio za. Protiv. Provjerit ćemo drugi dio. Provjeravamo drugi dio amandmana 83. Otvaram glasovanje. E, zatvoreno glasovanje. Usvojeno. Amandman 84 četiri za, protiv, suzdržanih, odbija se 85, usvaja, za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 88 povučen, a sada uvodne izjave, kompromis A za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Amandman 17 za, protiv, suzdržanih, usvaja se 18 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Amandman 19 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Amandman 20 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 21 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Kompromis B za, protiv, suzdržanih usvaja se. 24 za, protiv, suzdržanih usvojeno. Kompromis D za protiv suzdržanih usvaja se. Amandman 26 za protiv suzdržanih usvaja se. Kompromis C za protiv suzdržanih usvaja se. Amandman 31 za protiv suzdržanih usvaja se. Amandman 32 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 33 za, protiv, suzdržanih, usvojeno. 34 u dva dijela. Prvi dio 34 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Drugi dio, dio e, amandman 34 za, protiv, suzdržanih, provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. 37 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Idemo na uvodne izjave. Amandman 10 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Amandman 2 za, protiv suzdržanih usvaja se. Amandman 3 za protiv suzdržanih usvojeno. Amandman 4 za protiv suzdržanih usvojeno. Pa 5 za protiv suzdržanih usvojeno. 7 za protiv suzdržanih usvojeno. Amandman 8 za protiv suzdržanih usvaja se. 9 za, protiv, suzdržanih usvaja se 11 za, protiv, suzdržanih usvaja se 12 za, protiv, suzdržanih usvaja se. A sada e, glasujemo o cijeloj rezoluciji kao cijelini. Otvaram glasovanje. Da li su svi glasovali? Zatvaram glasovanje usvojeno velikom većinom. Hvala svim izvjestiteljima u Sjeni koji su radili na rezoluciji. A sada idemo na 21. implementacija preporuka parlamenta za 2014. Desetu o socijalnim i okolišnim standardima, ljudskim pravima i korporativnoj odgovornosti. Lola Sanchez je bila izvjestitelj, imamo kompromise i amadmane. Počet ćemo sa kompromisom A. Za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromis B. Za, protiv, suzdržanih, provjerit ćemo kompromis B, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoreno glasovanje, usvojeno. Idemo na kompromis C, tko je za, tko je protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 13, svih koji su za, protiv, suzdržanih, ja mislim da se to odbija. Provjerit ćemo 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, da, jako se odbije. A amandman 14 za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno amandman 15. 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis D. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 22. Za. Protiv. Suzdržanih. Provjerit ćemo. Amandman 22. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. E, usvojeno. 23. Za protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis E za, protiv, suzdržani, usvoja se. Sada imamo amandman 29 za, protiv, suzdržani, usvaja s većinom e, kompromis F za protiv suzdržani usvaja se i konačno mm, mišljenje u cijelini otvaram glasovanje jesu li svi glasovali zatvaramo glasovanje 14 e, prema 9 usvaja se hvala izvjestiteljici. Sada prelazimo na Okay. So um, just to say samo bih željela reći 49, amandman 49, sada glasujemo o izvješću gospodina Grero Salomana o svjetskom humanitarnom e, sastanku na vrhu. Imamo jednu promjenu na listi za glasovanje. 49 je povučen. Uvodna izjava Počinjemo sa amandmanom 38 za, protiv suzdržanih usvojeno. 39 za, protiv suzdržanih usvojeno. Oralni amandman 1, svi koji su za, protiv suzdržani usvoja se. Amandman, odnosno kompromis 10 za, protiv suzdržani usvoja se. Ne razmatra se. Oprostite, to se ne razmatra. Amandman 43 za, protiv, suzdržanih, usvoja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržanih, usvojeno. Amandman 47 za, protiv, suzdržanih, provjerit ćemo 47, je li to bi 47, da, otvaram glasovanje, mislim da je odbijeno, zatvaram glasovanje. Da, odbijeno. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49 se ne razmatra, odnosno povučeno je. 50 e, za, protiv, suzdržano, usvoja se. 51 za, protiv, suzdržanih, usvoje se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržanih, usvoja se. 54 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 55 za, protiv suzdržanih odbija se kompromis 19 za, protiv suzdržanih usvoja se amandman 56 za, protiv suzdržani mislim da moramo provjeriti 59 e, otvaram glasovanje sada je zatvoreno glasovanje odbijeno Amandman 60 za, protiv, suzdržanih, usvojeno. Amandman 61 za, protiv, suzdržanih, usvaja se 62 za, protiv, suzdržanih, usvaja se kompromis 13 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Amandman 65 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Kompromis 16 za, protiv suzdržanih usvaja se. Kompromis 14 za, protiv suzdržanih usvaja se. Amandman 70 za, protiv suzdržanih usvaja se. 71 za, protiv suzdržanih usvaja se 72 za protiv suzdržanih usvaja se 73 za protiv suzdržanih usvaja se 74 za protiv suzdržani provjerit ću 74 otvaram glasovanje zatvaram glasovanje Usvojeno. Kompromis 15. Za. Protiv. Suzdržani. Ništa, nitko ništa ne pokazuje. Os, kompromis 15. Za. Protiv. Suzdržanih usvojeno. Sada prelazim amandman 2. Za, protiv, suzdržanih usvoje se kompromis 17 za, protiv, suzdržnih usvoja se. Amandman 86 za, protiv, suzdržanih usvoja se 87 za, protiv, suzdržanih usvoja se 88 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 88, otvoran glasovanje. Da, sad je jasnije. Zatvoreno glasovanje, jako jasno. Ljudi dižu ruke u neobične vremena pa ne možeš točno reći što hoće. Idemo na 92 u dva dijela, prvi... Ne, ne, 90, 90 u dva dijela, amandman 90 u dva dijela, prvi dio 90, svi za, protiv, suzdržanih, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. 91 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani usvojeno. 93 za, protiv, suzdržanih e, usvaja se 94 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 95 za, protiv, suzdržanih, usvoja se. Oralni amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 100 za, protiv, suzdržani, provjeravam 100, e, otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno, vrlo jasno odbija se. Amandman 101 za, protiv, suzdržani, usvaja se 105 za, protiv, suzdržani, usvaja se 106 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 109 za, protiv, suzdržani, provjeram 109, otvoram glasovanje. Svi su glasovali, glasovanje zatvoreno, usvaja se. Idemo na kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 107, glasovanje po dijelovima, prvi dio 117, za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Provjerit ćemo 117 jer se ruke miču u različito vrijeme. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje kada ljudi pred, kasno dignu ruku kao da glasaju ne. Drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. 118 za protiv suzdržanih usvaja se. 120 za protiv suzdržani usvaja se. 121 za protiv suzdržani usvaja se 122 za protiv suzdržanih usvaja se 123 za protiv suzdržani usvaja se 124 za protiv suzdržani usvaja se 125 za protiv suzdržanih usvaja se 126 za protiv u suzdržanih usvoja se 127 za, protiv suzdržanih usvoja se 128 e, ne razmatra se. Glas o uvodnim izjavama kompromis 1 za, protiv suzdržanih usvoja se. Kompromis 7 za, protiv suzdržanih usvoja se. Kompromis 6 za, protiv suzdržanih Provjerit ćemo kompromis 6. Otvaram glasovanje. Mislim da je prošlo. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Da, usvojeno, se. usvojeno je. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržanih usvaja se. Amandman 11. Za, protiv, suzdržanih usvaja se. Amandman 3. Otprostite. kompromis 3. Za, protiv, suzdržanih usvaja se. Kompromis 4 za, protiv suzdržanih usvaja se. Kompromis 5 za, protiv suzdržanih usvaja se. Amandman 18 za, protiv suzdržanih Ne znam što su tu napravili socijalisti jer sve se usvaja. 19 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Kompromis 8. 8 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Kom, amandman 24 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, provjerit ću 26, mislim da je prošlo, ali Otvoram glasovanje, svi glasovali, glasovanje je zatvoreno. Usvaja se kompromis 9 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Amandman 31 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Amandman 33 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 34 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 35, oprostite, 36 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. I sad idemo na uvodene izjave. Amandman 2 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. A sada FAM, e, mišljenje, e, odbor žene. Idemo na paragraf 11. Fem odbor za. Protiv suzdržani usvojeno. A paragraf 12 za. Protiv suzdržani usvaja se paragraf 13 odbora FEM za protiv suzdržanih usvaja se i idemo na pododbor za ljudska prava, njihovo mišljenje, paragraf 6 za protiv suzdržanih usvaja se, paragraf 7 za protiv suzdržanih usvaja se, paragraf 9 za protiv suzdržanih usvaja se. Idemo na konačno glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje se bilježi. Sada je glasovanje zatvoreno, usvojeno. većinom uz nekoliko suzdržanih glasova hvala izvjestitelju i to e, završavamo. time završavamo glasovanje. Puno vam hvala svima. A sad ćemo vidjeti da li su nam stručnici stigli ili možemo napraviti malu pauzu. Okay, colleagues, we're going to make a start. We gave our, our guest speakers a little bit time to... Dobro kolege, počet ćemo glasanjem završili prije nego običajno e, naši sežisti prevoditelji. Sad ćemo biti zanimljivi, ali oni nemaju slušalice. Dajte im slušalice, jer ako nemaju slušalice ne mogu a, imaju slušalice, dobro. Dakle, treba će vam sada slušalice jer ćete slušati različite jezike, neću samo ja izvikivati brojeve. A tu prevođenje nije bilo tako teško. Sada prelazimo na točku 22. Koordinatori su željeli diskusiju o e, izvješću komisije o 2015. E, izvješće odgovornosti za financiranje razvoja. To, to je izvješće objavljeno u ljeto prije Adisa e, konferencije o razvoju. Imali smo jako puno diskusije na našem odboru o tome kako e, naše vlade uvoljavaju ciljevima 0,7% mobilizaciji, ta, pitanjima poreza i zato smo zadovoljni. Danas imamo ovaj panel sa puno iskustva i da će nam oni reći prije, najprije komisija odakle dolazi izvješće koje su mu izvori, a zatim ka, druge kolega će nam reći kako se stvari razvijaju od Adisa. Imamo četiri govornice, Chantal Merni iz DG Defko, Jan van der Pol koji je koji govori o, u ime Konkorda koji je 11.11.11 flamanskom, e, e, flamanskoj nevladnoj organizaciji za e, razvoj. To je Marija Radnjeg iz koja je upravlja politikom u Tax Justice i konačno gospodin Paul Engber Pedersen stari analitičar na, e, u OECD-u, on je prije toga radio za Norvešku agenciju za razvoj, stoga ima dugoroč, dugotrajno iskustvo e, radići za različite organizacije, uključujući i Svjetsku banku. Dakle, imamo panel vrlo značajnih stručnjaka. Počnemo s komisijom, e, gospođa Marini. I'd like to... Dozvolite mi prvo da vam zahvalim što ste nas pozvali ovamo kako bismo razgovarali o izvješću odgovornosti. Mislim da je ovo doista pravi trenutak za tu raspravu. Kao što je Linda rekla, ja bih se malo osvrnula na prošlost i dala vam pregled izvora ovog izvješća. Dakle, kao što znate, ovo izvješće iz 2015 zastupa dva aspekta. Dakle, imamo kao prvo pregled izvješćivanja od 2002. godine o financiranju za razvoj. A također su tim izvješćem obuhvaćena godišnja izvješća za 2014. godinu, što nam daje pregled nad posljednjih 13 godina i omogućuje nam kvalitetnu analizu stanja prije sastanka na vrhu u Addis Abebi koji se održao u srpnju. Izvješće se temelji na eh, jednom strukturiranom upitniku koji smo odaslali našim zemljama članicama i to već traje 14 godina i taj upitnik razrađen na temelju izvješća na, e, koje se bavilo e, razvojnom pomoći i obuhvaća e, trgovinsku pomoć, financiranje za borbu protiv klimatskih promjena, doznake, privatni sektor, mobilizaciju domaćih resursa, istraživanje i tako dalje. Dakle, Novo se izvješće značajno proširilo, a također smo u njega uključili učinkovitost e, razvojne pomoći i to u odnosu na posebne ciljeve koje je trebalo ostvariti. Od 41 cilja zaključili smo u izvješću zadovoljili smo ciljeve u 23 slučaja, a u preostalih e, osam e, ili smo zadovoljili već ciljeve ili smo na dobrom e, putu, a samo od dva slučaja smo zapravo promašili, odnosno ovo izvješće što je zanimljivo pokazuje jasno i točno gdje se nalazimo i omogućuje nam rasvijetliti područja u kojima je Europa učinkovita i druga područja u kojima je manje učinkovita. I to je naše glavno sredstvo za i odgovornost i praćenje u posljednjih 14 godina zato jer nije bilo nikakvog praćenja u tom smislu na razini Europske unije sve do sastanka na vrhu u Adisu i dakle to će se sada promijeniti i uvest će se globalni sustav nadzora i praćenja. Sada ne znamo točno kako će to izgledati, ali to je proizviđeno novim sporazumima i to će biti novost za nas. Ako razmotrimo samo izvješće za 2015. godinu, vidjet ćemo da smo uspjeli uspješno poboljšali mobilizaciju domaćih resursa i uspješno smo potakli privatni sektor na ulaganje u zemlje u razvoju. Izravna strana ulaganja Europske unije su se proširila u posljednjih 15 godina na zemlje sa srednje visokim prihodima no e, to se nije dogodilo u slučaju zemalja sa niskim prihodima, tako da tu treba još raditi. Također smo bili posebno uspješni u inovativnom financiranju, a o tome sam sigurna da često razgovarate, dakle riječ je o stanju javno-privatnog financiranja. Mi smo najveći pružatelj razvojne pomoći E, među službenim e, donatorima, dakle dajemo 50% takve razvojne pomoći i to odaje priznanje činjenici da je službena razvojna pomoć, jako e, je izgubila na važnosti u proteklih nekoliko godina, ipak ima taj katalitički učinak i to je važno za održiv razvoj. Znam e, da nismo uspjeli ostvariti cilj od 0,7% e, razine izdvajanja, ali u Adisu smo se ponovno obvezali da ćemo ostvariti taj cilj, tako da ga još uvijek smatramo važnim i nečime što treba postići. Kada je riječ o pomoći za trgovinu i e, s time u vezi, stalno ostvarujemo naše ciljeve i također to vrijedi za financiranje klime Fast Start. Kada je riječ o tehničkoj pomoći za trgovinu, mi smo jedini i najveći donator i e, ostvarujemo 2 milijarde godišnje od 2008. godine. Također pružamo trgovinsku pomoć u iznosu od 11,7 e, milijardi, dakle to je bilo 2013. godine i e, možemo reći da smo daleko najbolji u svijetu u tome, a također e, to vrijedi za otvorena tržišta u smislu trgovine. Kada je riječ o doznakama, one su se značajno povećale, možemo sada možemo sagledati također i kako smanjiti troškove u vezi s time i tu e, smo također e, predvodnici ispred ostalih velikih industrializiranih zemalja. Imamo također i istraživanja u kojima se traži sudjelovanje zemalja e, u razvoju u našim programima za istraživanja i također smo vodeći učinkoviti, učinkovitoj razvojnoj pomoći kada je riječ o transparentnosti i o programiranju koje vodi komisija i zemlje članice. Sada da batimo pogled u budućnost. Mislim da Europska unija treba nastaviti pratiti svoje obveze kada je riječ o financiranju za razvoj i također e, održivih razvojnih ciljeva. No, na razini UN-a, kao što sam rekla, uvest će se nov sustav, tako da ćemo se mi morati usredotočiti na to da taj sustav doista odgovara svrsi. Mi ćemo nadograditi e, znanje kojim raspolažemo i e, uz pomoć našeg izvješća odgovornosti za posljednjih 13 godina osigurat ćemo da se uspostavi najbolji mogući globalni sustav, a u tom e, kontekstu svi e, moramo odigrati svoju ulogu i pobrinuti se da to doista bude najbolji mogući sustav. Nakon toga ćemo naše izvješćivanje tome prilagoditi kako bi bilo u skladu sa svim e, novim obvezama koje smo preuzeli. Tražili smo sustav e, za financiranje za razvoj i za agendu 2030. godine. Dakle, takav sustav mora biti jedinstven i što dosljedniji. Evo, neću sada više duljiti o tome, nego ću samo reći da je to također prilika da nam dostavite svoje primjedbe i komentare o izveću odgovornosti i o tome kako ono jest, ali isto tako o tome kako ga možemo poboljšati i kako možemo poboljšati sustav u budućnosti. Možete nam dostaviti svoje komentare napismeno ili ako nam se želite osobno obratiti, mi svakako vam stojimo na raspolaganju i e, doista želimo čuti od vas vaše mišljenje. Hvala vam. Um, much. Hvala na ovom uvodnom izlaganju. To je godišnje izvješće, podsjećam. Ali ono ove godine sadrži također jedan obsežni e, pregled prethodnih događaja, dakle daleko je deblje nego inače. Dakle, e, sljedeći naš govornik je Jan van den Perl iz organizacije 11.11.11. 11. 11. No, danas će nam e, govoriti u ime krovne organizacije nevladinih organizacija Konkord. Hvala, gospođo predsjednice, na e, prilici da se obratimo odboru danas o ovako važnoj temi. Dakle, na nizozemskom je elf, na engleskom 111111. i Nadam se da e, francuske kolege neće zamjeriti što sam ih preskočio, no ja govorim o ime Concorda, dakle to je Europski savez, e, organizacija za razvoj i za pomoć. Dakle, mi imamo našu radnu skupinu za razvoj, a također imamo i više stotina organizacija koje su bile prisutne u Addis Abebi na trećoj konferenciji o financiranju za razvoj. Mislim da sa stajališta tih brojnih organizacija koje su se tamo ukupile, valja reći da je Adis bio razočaranje. Neke e, organizacije su čak rekle da e, se e, tu pokazao neuspjeh financiranja za razvoj. O time želim prenijeti taj osjećaj razočaranja koji je tamo prevladavao. I to iz niza razloga, jer ako pogledamo ishodični, e, odnosno zaključeni dokument, to je akcijski plan, ali e, to, taj dokument sadrži mnogo obećanja o informiranju, podržavanju i tako dalje, tako da je to zapravo dosta slab dokument i ne odgovara ambicioznom programu za financiranje za razvoj eh, do, eh, nakon 2030. godine, što je dogovoreno u rujnu u Yorku. Dakle, ne odgovara ciljevima održivog razvoja, niti ne daje dovoljnu političku volju za sustavnu eh, reformu financijskog sustava, nema nikakvih preuzetih obveza za financiranje za pružene pomoći E, to je predviđeno samo iz nacionalnih proračuna za financiranje ciljeva održivog razvoja. Niti e, su porezna pitanja podignuta na međunarodnu razinu, a to je bilo bio ključan zahtjev nadisu koje se postavljaju do posljednjeg trenutka niti nema nikakvih obveza u smislu poslovne odgovornosti kada je riječ o priznavanju ljudskih i e, radničkih prava, niti okolišnih standarda, niti e, nije bilo rasprave o sadašnjem trgovinskom režimu za koje smo smatrali da bi bila potrebna kako bi se unaprijedila agenda, niti je ostvaren napredak o sustavnim pitanjima poput zaduženosti i tako dalje. Dakle, to je dosta stroga ocjena uviđam to, ali ono što smatramo dobrim rezultatom jest da je dogovorena naredna konferencija i smatramo da će to biti dobra prilika za unapređenje ove rasprave. Ona nije zaključena nego se treba nastaviti. Tako da pozdravljamo činjenicu da je dogovoren sljedeći forum na visokoj političkoj razini kako bi se ova rasprava ipak nastavila. Evo, to je ono što sam e, ukratko htio reći, a e, kolegica Tove iz da će reći nešto više o tome. No, ako sada se osvrnem na izvješće odgovornosti, imam šest točaka koje smo izvukli kao pouke iz ovog izvješća. Dakle, kao prvo, kada je riječ o mobilizaciji domaćih resursa, u izvješću se tvrdi da je ostvaren značajan napredak u smislu jačanja resursa ili u smislu pružanja potpore poreznim upravama i tako dalje, no ono što se tu ne navodi jest da bismo mi u Europi trebali povesti pred vlastitim pragom. Evo samo jedan primjer toga imamo raspravu o korporativnoj e, transparentnosti nakon LuxLeaksa, imamo e, raspravu također o izvješćivanju po zemljama, što je važno za osiguranje transparentnosti i također imamo direktivu o pravima dioničara, no čini se da Europa ipak nije krenula u pravom smjeru i tu još treba poraditi. Evo samo nekoliko riječi o zaduženosti. Izvješće E, jača e, sada proces MMF-a, no vidimo da Europa blokira ove rasprave unutar UN-a gdje se odvijaju važne diskusije o tim e, mehanizmima. Službena razvojna pomoć, gospođa Marince iz komisije je to već spomenula, nismo ni izbili za ostvarili cilj od 0,7%, E, imamo nove razvoje situacije u Danskoj, u Švedskoj, dakle tu su nordijske zemlje predvodnica u tom smislu. No, vidimo da se tu događaju razne stvari i mislim da zapravo treba preokrenuti ovaj trend zato jer to poskopava vjerodostojnost Europske unije, naročito e, sada u oči važnih pregovora o klimatskim promjenama vidimo da tu Europa gubi vjerodostojnost. I samo ukratko o spajanju izvora financiranja, kolegica će o tome više reći, tako da ne moram to spominjati. Zatim, e, trgovina, to je također važno pitanje e, koje se postavlja u izvješću o odgovornosti. Komisija govori o bilateralnim i regionalnim e, sporazumima o slobodnoj trgovini, o partnerstvima i o sustavu povlastica kao instrumentima za e, pomoć razvoju, no mi ne smatramo da se oni dovoljno koriste kako bi se ostvarilo razvojne ciljeve i ciljeve održivog razvoja. Evo, kao primjer toga navest ću da, će, da je Europska unija zatražila reciprocitet od najmanje razvijenih zemlja, zemalja u bilateralnim sporazumima i isključila je iz sustava povlastica zemlje sa e, višim e, prihodima i to je znak da se ti trgovinski instrumenti ne koriste za e, poticanje razvoja. Zatim, e, naravno, trgovina je doista opsežno pitanje, ali tu se postavlja također i pitanje učinka na razvoj i to treba hitno procijeniti jer su tu znanstvenici postavili određena pitanja s time u vezi. Financiranje borbe protiv klimatskih promjena. Dakle, tu imate brojke u izvješću između 2011. i 2013. 26 milijardi, ali nema dovoljnog izvješćivanja o tome, nema dosljedne metodologije o izvješćivanju o doprinosima od zemalja članica, niti nema međunarodno dogovorene metodologije za ocjenju um, korištenja službene razvojne pomoći za borbu protiv klimatskih uh, promjena, zatim E, treba e, također razlučiti između ublažavanja i prilagodbe, dakle tu postoji nesrazmjer e, i mi smo više, tražili, više puta tražili da se 50% međunarodnog javnog financiranja usmjeri u prilagodbu klimatskim promjenama. I na kraju, Europska unija nema sada hodogram za povećanje izdajanja sredstava do 2030. nakon toga Mm, što znači da najmanje razvijene zemlje ne mogu provoditi svoje projekte niti planirati svoje projekte kako bi zadovoljile ciljeve do nadolazećih konferencija i na kraju nešto o korporativnoj odgovornosti što je također važan element izvješća o odgovornosti. Dakle, imamo nefinancijsko izvješćivanje i nacionalne akcijske planove koji se trebaju doneti kako bi se provelo financijsko izvješćivanje i to treba učiniti na sveobuhvatan način. No, pođimo i korak dalje. Odnosno, trebamo se upitati što možemo učiniti e, u smislu popravnih mjera ako se izvješćem utvrdi postojanje negativnih učinaka. Dakle, evo, to su bile samo kratke napomene o izvješću i onome što smo zaključili iz iščitavanja ovog izvješća. U redu, hvala vam. Sada predajemo riječ Dove Marije Aiding iz Eurodada koja je stručnjakinja za porezna pitanja. Na posljednjoj stranici izvješća imate E, tablicu, nažalost nije u bojama jer je sprintana crno bila verzija. Aha, evo sada sam je dobila. Evo tu vidite učinkovitost komisije u smislu porezne pravde. Evo, mene baš zanima čuti kako ocjenjujete učinkovitost Europske unije u tom smislu. Performance. Yes, thank you. Hvala na ljubaznom pozivu. Doista mi je drago što sam danas ovdje i govorit ću nešto o porezu, ali također i o financiranju e, iz privatnog sektora, a također ću reći nešto i u dugu, odnosno stopi zaduženosti. Prvo, porezi. Oni od vas koji su bili u Addis Abebi tijekom sastanka na vrhu o financiranju za razvoj, sjetit ćete se da je glavno pitanje bilo imaju li zemlje u razvoju pravo sjediti za stolom kada se pregovara o globalnim standardima i e, propisima za poreze. Također e, znate da se Europski parlament e, snažno izrazio u korist toga više puta, također i izvješću kolegice Schlein koje je usvojeno na plenarnoj sjednici u srpnju velikom većinom. Koji je postojeći sustav? Pa zapravo riječ je o sustavu u kojem e, OECD, a ponekad i G20 pregovaraju i odlučuju o globalnim poreznim standardima i pravilima za sve nas. Što znači da više od stotinu zemalja o razvoju nije uključeno u taj proces kada se odlučuje o tim standardima. Dakle, u određenom smislu imamo donositelje odluka, mm, OECD-a ponekad i G20, a svi ostali trebaju se pridržavati tih pravila o kojima je odlučeno na sastancima na kojima oni nisu bili pozvani. Možda je teško shvatiti zašto Europska unija i njezine zemlje članice koje se smatraju uglavnom demokratskim zemljama mogu braniti ovakav sustav u kojem je stotinu zemalja isključeno iz odlučivanja o, poreznim pitanjima. Znamo da je to srž demokracije. No, unatoč tome, Europska unija u Addis Abebi je vrlo aktivno nastojala na očuvanju stanja i odbačen je prijedlog stoga da se osnuje porezno tijelo pri UN-u. U svjetlu toga iznenađena sam bila čitajući izvješće odgovornosti, zato jer na 31. E, stranici stoji da se poticalo sudjelovanje zemalja u razvoju u međunarodnoj suradnji o porezu, no ono što mi smatramo je da zapravo Europska unija spriječava zemlje u razvoju da preuzmu svoju ulogu u tom smislu. No, e, komisija tvrdi da je taj cilj zadovoljen zato jer je Europska unija sudjelovala u G20 i u G7 i u OECD-u i to su upravo tijela iz kojih su zemlje u razvoju isključene. Dakle, ne slažemo se sa ovom ocjenom. Europska unija očito je mora hitno promijeniti svoje stajalište o ovom pitanju. Sada, pitanje duga. Drago nam je što je došlo do važnih razvoja događaja na međunarodnoj razini pri UN-u. Kao prvo UNCTAD je razradio načela za odgovorno e, zaduživanje i posuđivanje i uspostavljen je sada proces za e, međunarodnu razradu duga. Dakle, e, ako neke zemlje su prezadužene mogu se obratiti određenom dijelu jer sada nemaju kome se obratiti. A takav bi mehanizam igrao važnu ulogu i u suzbenje zelenaških fondova. To je već bilo razmotreno u Montereju 2002. i mogli biste reći da je sada krajnji čas da se pokrene taj proces. Naravno, Europski parlament je snažno podupro sve te inicijative, a um, to i u svojem uh, izvješću o financiranju za razvoj, no Europska unija pri UN-u ga nije podržala kao ni europske zemlje članice. Europska unija je zapravo odbila sudjelovati u sastancima o ovom mehanizmu za razrješavanje duga, a neke zemlje članice su glasovale protiv toga u sustavu UN-a. Također me iznenadilo kada sam došla do 34. stranice izvješća gdje stoji da je preuzeta obveza za poboljšanje rasprava o restrukturiranju suverenog duga i također kada je riječ o obvezi broj 9 gdje stoji da Europska unija treba sudjelovati u međunarodnim inicijativama i također je 11. E, obvezi gdje stoji da treba suzbijati takve zelenaške fondove. No, inicijative u UN-u se nastavljaju provoditi, dakle nije prekasno da se Europa predomisli i počne sudjelovati u određenim procesima ili barem da e, porazgovara sa, ovim, e, sa zemljama razvoju o ovim pitanjima. Privatno financiranje. Ponavljam, neki od vas će se sjetiti da se u sa Abebi razgovaralo o razradi međunarodnih standarda za javno-privatna partnerstva. Zemlje u razvoju, uključujući i Europsku uniju, su to odbile. Dakle, u završnom dokumentu stoji sada da se vlade obvezuju na održavanje otvorenih i transparentnih rasprava u usvajanju smjernica i dokumentacije o upotrebi javno-privatnog partnerstva i također na povećanje znanja i na razmjenu iskustava u međunarodnim globalnim forumima. U svjetlu ovog teksta iz Adisa Bebe iznenadilo nas je kad smo shvatili da e, UNF gospodarska komisija za Europu koja obuhvaća samo 56 zemalja, naravno europskih zemalja, sada počinje razrađivati standarde za javno-privatno partnerstvo. To je naravno pozitivan razvoj događaja, to da su spremni razgovarati o tim pitanjima, no mi ipak ne smatramo da se to ne bi, e, da, bi se to trebalo događati u europskoj grani UN-a, nego se treba događati na e, globalnoj razini. U izvješću odgovornosti čini se da se stanje izvora financiranja smatra nekontroverznim pristupom i to unatoč tome što rekla bih da su upućene brojne glasne kritike na račun spajanja izvora financiranja. Europski parlament, recimo u svojem izvješću Europa i e, globalni razumni okvir nakon 2015. godine je e, pozvao Europsku uniju da razmotri svoje mehanizme e, spajanja izvora financiranja kako bi oni bili transparentniji i kako bi odgovarali bolje svrsi i to jest u nekim slučajevima tako, ali e, Europski revizorski sud je e, iskazao nedomice u vezi sa spajanjem sredstava jer u 50% projekata koji su razmotreni donada vrijednost grenta je bila nejasna i postojale su jasne naznake da bi do tih ulaganja došli i bez grenta i osim toga navedeno je da e, nije sigurno da je dodana vrijednost ostvarena u svim slučajevima i također da potencijalne e, vrijednosti e, spajanja nisu ostvarene zbog upravljanja od strane komisije. Morate pročitati sve do 116. stranice kada biste, ako biste našli taj tekst i čak ni tamo nema baš otvorene krini, kritike. No ako nastavite čitati do 195. stranice, vidjet ćete da se tu spominje jedno jedino izvješće koje odražava te kritike, ali one se ne osvrću na najsuštinski dio, odnosno da e, spajanje nema dodane vrijednosti. I mi smatramo da o tome valja povesti računa i da je izvješće e, revizorskog suda važno i stoga bi komisija trebala uzeti u obzir preporuke iz tog izvješća. I posljednja napomena o izgledima za učinkovitost pomoći. Spajanje izvora financiranja također podrazumijeva određene rizike kada je riječ o učinkovitosti. I e, zapravo e, razvojna pomoć se miješa s drugim ciljevima poput ostvarivanja dobiti od strane privatnih poduzeća i miješanje također može pojačati preusmjeravanje pomoći e, iz najmanje razvijenih zemalja gdje je teško poslovati u e, srednje razvijene zemlje gdje su izgledi za ostvarivanje dobiti veći. I na kraju u vijestima čitamo ovih dana da postoje brojni primjeri preusmjeravanja pomoći iz zemalja u razvoju e, za financiranje troškova izbjegličke krize u Europskoj uniji i naravno to će smanjiti raspoloživost sredstava i što će onemogućiti najmanje razvijenim zemljama ostvarivanje svojih razvojnih ciljeva i sada ciljeva održivog razvoja. Dakle, moguće je sada da će zemlje u razvoju imati više globalnih ciljeva, ali manje sredstava i također manje međunarodne potpore. Hvala vam. Hvala i vama. Dakle, ova analiza je bila dosta sumorna. Posljednji govornik danas je gospodin Engberg Pedersen, koji je viši analitičar politika vezanih uz donošenje odluka koje se temelje na rezultatima u OECD-u. Izvolite. Hvala vam lijepo predsjedateljice, hvala vam na pozivu da danas budem ovdje i da se uključim u raspravu o ovoj temi. Kao što smo upravo čuli, brojni izazovi stoje pred međunarodnom suradnjom u području eh, pomoći za razvoj Htio bih reći nekoliko stvari vezano uz izvješće o odgovornosti i to o samom pitanju odgovornosti. Ko koga smatra odgovornim i za što? Um, Sviđa mi se što je rekao predstavnik komisije, a to je da u budućnosti bismo trebali imati izvješće odgovornosti u kojem ćemo navesti kakvi su rezultati Europske unije u odnosu na nove razvojne ciljeve, e, ciljeve održivog razvoja koji su nedavno određeni. Dakle, u odnosu na to bismo trebali vidjeti koliko smo odgovorni. Inače, mislim da je ovo sjajno izvješće, sadrži mnogo zanimljivih informacija, ali u čemu je problem? To izvješće se temelji na vjerovanju da odgovornost možete procijeniti na temelju pojedinih kanala, pojedinih intervencija, čak i zasebnih projekata, umjesto da se razmatra učinak. Dakle, malo je e, dijelova koji se bave učinkom na terenu, više se razgovara o različitim preuzetim obvezama o kojima smo i danas mnogo čuli možda nisam sve pročitao do stranice 195 kao moja kolegica, ali još na stranici 14 e, postoji jedno snažno priznanje od strane izvjestitelja. Tu stoji kad je riječ o obvezama koje su orijentirane na procese, tu Europska unija ispunjava zacrtane ciljeve, ali kad je riječ o obvezama koje se temelje na ishode, na rezultate, na učinak, tu Europska komisija, odnosno prosto Europska unija ne ispunjava zacrtane ciljeve. To je vrlo iskreno priznanje i ako je to točno, moramo se zapitati što mi tu zapravo radimo. Da li pokušavamo stvoriti još dodatnih procesa ili ostvariti učinak, pobrinuti se da dođe do promjena vezanih uz stanje klime, vezanih uz stanje najsiromašnijeg stanovništva i tako dalje. Znači u tom smislu bih rado htio vidjeti kako komisija zamišlja ta nova izvješća o odgovornosti kako biste onda vi u parlamentu mogli napraviti svoj posao nekoliko prijedloga o tome kako bi se to moglo učiniti. I to je druga stvar koju želim ovdje reći, a u odnosu na ciljeve održivog razvoja koje smo prihvatili na najvišoj razini. Velika prednost po mom mišljenju kada je riječ o ciljevima održivog razvoja jest da su oni orijentirani na ishode, znači oni opisuju promjene koje želimo ostvariti za ljude i za naš planet. Možemo biti i konkretni znamo da imamo 17 ciljeva održivog razvoja. Znamo i da imamo 169 ciljeva u sklopu tog programa. To je velik broj. No ako podrobnije razmotrimo o čemu se radi, riječ je o samo stotinjak kažem samo u navodnicima, dakle samo stotinjak tih e, ciljeva govori o poželjnim ishodima i to su poželjni ishodi u svim onim područjima o kojima govori program održivog razvoja. Ako bi bio vrlo optimističan, rekao bih da po prvi puta imamo zajednički program usredotočen na e, ishode koje želimo ostvariti na terenu, dakle u tih otprilike stotinu ciljeva navedenih eh, u eh, tom programu za 2030. godinu. I to je ono na što bismo se trebali usredotočiti u onome što mi radimo u našim partnerstvima mnogo više nego na različite procese, bilo da je riječ o postojećim procesima ili onima koje tek osmišljavaju naše institucije. Znači idemo to promijeniti, idemo se usredotočiti na ishode i vidjeti kakav doprinos tu možemo dati. Koje su prednosti? Znači tu naravno možemo se uključiti u dijalog s našim partnerima, s našim izbornim tijelom o stvarnoj promjeni politika, o promjeni politika na terenu, između ostalog i zato što je program za 2030. toliko univerzalan, pa onda možemo usporediti svoje rezultate sa rezultatima onih zemalja kojima nastojimo pomoći. Dakle, isti nadzorni mehanizam, odnosno mehanizam praćenja ostvarenja rezultata se primjenjuje i sada možemo doista pokazati e, i našim vođama i našim javnim službama i privatnom sektoru što želimo ostvariti i pokazati ostvarujemo li to. Ako to želimo učiniti mora se promijeniti još nešto. Dio međunarodne suradnje kojom se ja bavim uglavnom se odnosi na e, suradnju u razvoju i pružanje pomoći. Tu smo desetljećima imali politič, govor u kojem se stalno spominje smanjenje siromaštva. No, danas možemo vidjeti da postoji i mnogi drugi ciljevi. izbjeglice, klima, privatni sektor, porezi, dakle različiti drugi ciljevi sada ulaze u istu tu političku priču i mislim da mnogi naši građani, mnogi e, naši glasači i u našim zemljama, u zemljama OECD-a, a i u državama u razvoju se brinu koja je veza između one političke priče o smanjenju siromaštva i borbi protiv nejednakosti sa onime što doista radimo u području pružanja pomoći i smanjenja siromaštva. Dakle, mislim da nam ovo sada, novi program za 2030. daje priliku da ponovno pokrenemo tu raspravu i da odredimo svoje ciljeve kako bi naši političari doista mogli e, povesti dobar dijalog sa ljudima u tim zemljama o tome što nastojimo ostvariti i zašto to činimo. I na kraju ću reći da mi u OECD-u radimo dvije stvari koje idu u tom smjeru. Prvo, u veljači ćemo imati radionicu, nadam se da će neki od vas na njoj sudjelovati, na kojoj ćemo razmatrati upravo to pitanje, možemo li doista razmatrati ishode ciljeva održivog razvoja iz programa za 2030. kao novi zajednički okvir za sve ono što radimo u području međunarodne pomoći i suradnje. S druge strane, OECD radi na nečemu što se zove totalni i učinkoviti okvir za međunarodnu pomoć, ne znam uopće kako bismo to mogli prevesti, naslov nije osobito seksi, ali mm, ono što nastojimo učiniti jest reći službena pomoć za razvoj je pokazala da ima vrijednost, pokazali smo to tijekom desetljeća, uglavnom je namijenjena najsiromašnijim ljudima u najsiromašnijim zemljama, iako smo vidjeli da na katalitičan način to možemo iskoristiti i e, za druga partnerstva. No javni sektor u državama članicama Europske unije čini i mnogo više kako bi e, se pozabavio sa e, tim svjetskim globalnim izazovima. To je pokušaj da vidimo što države članice Europske unije ili DAKA mogu učiniti u smislu pomaganja razvoja, u smislu miješanja izvora financiranja, ali na pozitivan način. Znači što mogu učiniti kako bi se ostvarili ciljevi održivog razvoja. Nama je potrebno da Europa u tome sudjeluje, da sudjeluje u tome da vidimo možemo li zadržati snažnu službenu pomoć za razvoj, a istodobno steći bolje spoznaje o tome kako izgleda ukupna e, potpora za održivi razvoj. Mislim da bi to bilo vrlo korisno da onda možemo te naše nove zajedničke ciljeve koristiti kao platformu za ostvarivanje programa za 2030. Hvala vam lijepo, dali ste nam tema za razmišljanje. Povjerenik gospodin Mimica jest naveo da komisija sada razmatra e, treba li preraditi svoj program za razvojnu pomoć upravo zato kako bi se ispunili uvjeti iz programa za 2030. godinu. E, dobili smo pripremni dokument evo ovdje u ovoj verziji u koloru se mnogo bolje mogu vidjeti različite tablice, različiti prikaze i zatražit ćemo ih još od komisije. U svakom slučaju ovdje imamo određeni model za mjerenje rezultata koji možda više nije aktualan. E, dakle, ono što mene zanima jest ovo izvješće o odgovornosti i kome je ono upućeno, je li to izvješće u kojem komisija želi vidjeti što države članice rade, dakle ako moramo biti odgovorni, kome odgovaramo, e, kome podnosimo svoja izvješća. S jedne strane mi se također čini u ovom izvješću da mjeri jedne stvari, a s druge strane neke druge stvari. Dakle, čini mi se da je jasno da neke ciljeve nismo ispunili i možda bismo trebali o tome porazgovarati i porazgovarati o mogućnosti da ovakva izvješća izrađujemo svake godine, dakle da svake godine analiziramo svoje rezultate. Čuli smo sad od OECD-a da se e, razmatra izrada jednog novog okvira. E, gospodine Pedersen, evo mi ovdje u ovom odboru također razmatramo što će se mjeriti kada se govori o ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Imamo izvjestitelje koji su se bavili ovim pitanjem, prije svega gospodin e, Pedro Silva, e, Erich Schlein, pa onda Davor Štir. Dakle, oni su se bavili različitim aspektima ove teme, pa ću im sada dati riječ. Zahvaljujem predsjedateljice. Obrigado, presidente. Falarei em português. Ehm, Iskoristit ću ovu prigodu da e, govorim portugalskim jezikom. Reći ću sljedeće. Prije svega, ovo izvješće je uistinu iznimno važno jer nam omogućava da procijenimo napredak u području financiranja za razvoj. Mislim da je ovo izvješće odlična početna točka za našu raspravu. Zahvaljujem komisiji što je ovdje i nazočna na ovoj raspravi. Unatoč tome želim naglasiti još nešto. Ako smo čuli što je danas ovdje rečeno, adis Beba je bila razočaravajuća u smislu ishoda s tog sastanka. Europski parlament ondje je bio nazočan i vidjeli smo da su tamo utvrđene tri ključne stvari. Kao prvo nije bilo novih financijskih obećanja, kao drugo nis, nije ojačalo sudjelovanje E, pojedinih zemalja u međunarodnoj e, suradnji i kao treće nije osmišljen nikakav novi okvir za restrukturiranje javnog duga. I u smislu sve te tri ključne točke rezultate iz Adisa Bebe su bili razočaravajući. Ako pogledamo ovo izvješće koje je pred nama, ono nam na neki način pruža potrebne podatke, ali nam ne daje neko mišljenje, neku procjenu tih podataka. Primjerice, nešto što je doista vrlo važno, kad je riječ o službenoj pomoći za razvoj, u ovom izvješću stoji da smo ostvarili manji napredak u tom području nego u drugim područjima. Čuli smo da Europska unija neće ispuniti svoj cilj od 0,7% BDP-a. Je li pravedna procjena trenutačnog stanja? Dakle, jednostavno nismo ispunili zacrtani cilj jesmo li ostvarili strukturalni napredak, ali nedostatan ili je zapravo došlo do stagnacije javne pomoći što je rezultat pomanjkanja političke volje, rezultat pomanjkanja političke volje u državama članicama. Ono što se u ovom izvješću vidi jest da je prosjek u Europskoj uniji 0,41% izdvajanja za razvojnu pomoć 0,41% BDP-a. Dakle, e, u prethodnom razdoblju imali smo 0,40, a sad smo to povećali za 0,01. Dakle, to bismo jasno mogli nazvati stagnacijom, nema drugog načina da to opišemo. Možemo to izračunati i na drugi način, ali najveći najveća razlika koju smo uspjeli izračunati je 0,044. E, znači, postoje različiti razlozi za to, međunarodna financijska kriza, problemi u perifernim državama članicama koje su e, suočena sa velikim mjerama štednje, no, mislim da tu na neki način izvrćemo činjenice da ne prikazujemo istinu, jer najveća gospodarstva u Europskoj uniji, recimo Njemačka, su na razini 0,41, a ne na razini 0,7. Kad bi one bile na 0,7, onda prosjek u Europskoj uniji ne bi bio 0,41, bio bi veći. E, dakle i u najvećim gospodarstvima u Europskoj uniji trebali bismo imati veći prostor u proračunima za izdvajanja za pomoć za razvoj. Znači treba razmotriti te brojke, treba ih koristiti, ali možda bismo u svojim procjenama trebali iznositi snažnije zahtjeve. Kolega iz OECD-a je spomenuo ispunjavanje procesa u odnosu na ispunjavanje ishoda. E, ta tema je još važnija ako pogledamo program financiranja e, pomoći za razvoj i ako se otklonimo od javnih sredstava i pogledamo koliko se privatnih investicija mobilizira i koliko domaćih sredstava. Kad govorimo o mobilizaciji domaćih sredstava, domaćih resursa za razvoj, tu ne možemo razmatrati samo prihode od poreza koji su rezultat učinkovitijih sustava. Kad je riječ o prihodu od poreza to nam ništa ne govori o količini resursa koji se izdvajaju za razvoj. Možda je došlo do povećanja prihoda od poreza, ali moramo vidjeti na koji način se ta sredstva troše. Znači, doista je važno da se usredotočimo na ishode, na rezultate, da pronađemo metodologiju koja će nam omogućiti da utvrdimo koliko domaći resursi i privatna ulaganja, koliko su oni usklađeni sa ciljevima održivog razvoja. Mislim da je to zadatak koji bi nam mogao pomoći u budućnosti kad procjenjujemo financiranje za razvoj. Hvala vam lijepo i onda izvjestiteljica koja se bavila poreznim pitanjima u odnosu na razvoj. Hvala vam lijepa, hvala za današnje prezentacije. Ja se slažem sa svojim kolegom Pedrom da je ovo vrlo važno izvješće. Ja ću ga pomno pročitati, a sada bih htjela reći, odnosno osvrnuti se na nekoliko stvari koje su danas ovdje rečene, a sa kojima se uvelike slažem. Počet od prvog izlaganja. Mislim da je doista važno da se ovdje na nekoliko mjesta u ovom izvješću spominje mobilizacija domaćih resursa. Također mi je drago da se spominje izvješćivanje za svaku pojedinu zemlju. To je ključno. Ovaj parlament je u srpnju dva puta na plenarnim sjednicama podupro mehanizam izvješćivanja po pojedinim zemljama. To je doista glavni instrument za borbu protiv izbjegavanja poreza i utaje poreza, a OECD o tome također e, nešto zna. Zato je iznimno dobro da se o tom pitanju i dalje raspravlja. Također se slažem e, sa time koliko su važna novčana sredstva koja iseljenici šalju u pojedine zemlje. E, dakle, ta novčana sredstva od, od emigranata su ključna i doista mi je drago čuti da se i komisija tim pitanjem bavi. Još jedna ključna stvar. U rujnu sam bila u Njujorku, to je bio važan trenutak i mislim da se i u ovoj prostoriji svi slažemo kako ako mi još uvijek nešto čekamo, čekamo da se to dogodi u ožujku, a to je rasprava o pokazateljima, o nizu pokazatelja i odluka kako ćemo pratiti razvoj koji se postiže po pitanju e, ciljeva održivog razvoja. Znači to je s jedne strane tehničko, stručno pitanje, ali s druge strane i vrlo političko pitanje kako ćemo mjeriti nejednakost, kako ćemo mjeriti korupciju, kako ćemo mjeriti dobru ili lošu vladavinu. To je ključno pitanje. Kao što je već rečeno, mislim doista da moramo inzistirati na ulozi parlamenata u ovoj raspravi, s jedne strane nacionalnih parlamenata, s druge strane Europskog parlamenta. Kad si postavljamo pitanje kako raditi zajedno, citiram vas sada, kako raditi zajedno kako bismo iznjedrili najbolji mogući sustav. E, tu je riječ i o našoj sposobnosti da izgradimo jasne veze i suradnju s komisijom, e, s parlamentima, ako mi dopustite da se našalim. Dakle, mi vas moramo od vas tražiti da si postavite i više ciljeve od onih koje ste si sami postavili u ovom izvješću. Dakle, tu je riječ o dinamičkoj, plodonosnoj suradnji i nadam se da će nam novi pokazatelji upravo dati tu mogućnost. Mi komisiju stalno pitamo kako će to funkcionirati, do koje mjere će e, to funkcionirati na europskoj razini, do koje na nacionalnoj razini, kako ćemo povezati te razine kako bismo imali dosljedne, usklađene mehanizme praćenja kojima ćemo provjeravati rezultate koje ćemo sigurna sam ostvariti u narednim godinama. Kad je riječ o onome što je rekao kolega iz Concorda, Van der Poel, ako sam dobro izgovorila vaše prezime, slažem se s vama, doista Adisa Beba je bila veliko razočaranje i doista da rezultati nisu u skladu sa ambicijama novog programa za 2030. Kao što je Pedro rekao, riječ je o političkoj volji i o dostatnim sredstvima, odnosno resursima. Sada je program vrlo ambiciozan, ali imamo li dostatne resurse? E, imamo li predanost e, onom cilju od 0,7%? Imamo li političku volju? Znači, u nekim slučajevima e, možemo jasno reći da nije riječ o krizi. Ja dolazim iz Italije i dobro znamo o čemu se radi. E, naime, moramo shvatiti da se izbjeglička kriza i čitav novi holistički pristup migracijama ne može riješiti ako ne uzmemo u obzir da je glavni uzrok tih migracija nejednakost. Istodobno, ako oduzimamo novac iz e, sredstava za e, pomoć u razvoju, i e, ta sredstva koristimo za rješavanje e, problema izbjeglica imigranata kod kuće, e, to neće dugoročno dati zadovoljavajuća rješenja. U svakom slučaju zahvaljujem na svemu što je rečeno u ovoj vrlo korisnoj raspravi. Mi zastupamo ideju doista međuvladinog tijela u kojem će se voditi plodonosna rasprava o pomoći za razvoj e, i dalje postoje porezne inicijative koje moramo pomno pratiti jer to bi mogao biti barem mali korak u smjeru u kojem trebamo ići. I na kraju želim još reći Želim se osvrnuti na nešto važno što ste rekli. E, u izvješću o odgovornosti navedeno je da postoje E, da postoji napredak u pružanju potpore financijske i tehničke vladama država u razvoju, no ne zaboravimo 2011 godine manje od 1% e, pomoći za razvoj je išao u tu svrhu. Koristi, e, citirat ću Pascal iz OECD-a, u Yorku smo raspravljali upravo o toj mobilizaciji nacionalnih resursa i on je tada rekao da je to najučinkovitiji oblik pomoći E, I zato tu pomoć treba pojačati, dakle da omogućimo nacionalnim vladama u tim zemljama da na bolji način mogu e, prikupiti više sredstava i onda mogu e, i više izdvajati za usluge za svoje građane. Znači to je po mom mišljenju smjer u kojem treba ići. Hvala vam lijepa, a sada Davor Štir koji je bio naš izvjestitelj o e, ciljevima održivog razvoja. Hvala predsjediteljice, ponovo ću ono što je već rečeno, što je odvojena kao dio pomoći za e, prikupljanje e, poreza. Mislim da je to važno. Ja bih također želio reći, prije svega bih zahvalio na izvješću, naravno u njemu je jako puno e, korisnih informacija, ali imam problem sa time da ne mogu naći, odnosno ne mogu kroz ovaj e, dokument procijeniti učinak ove posebne pomoći a to se pomalo je u vezi s onim što gospodin Perse rekao malo ranije to je na neki način odgovor i, i na to da ovdje postoji malo prostora za projašnjenje ili za to da mi dodate nešto što će mi pomoći. Drugo što mislim je da je očito da nova e, novi plan se mora uključiti u buduću odgovornost i procjenu odgovornosti. U, s tim u svezi kako uzme u obzir nove e, pokazatelje. Govorili smo o ciljevi održavnog razvoja, ima ih 17, 169 ciljeva sveukupno, ali pokazatelji će biti osnovni, a još ih uvijek nemamo. Nema, nema ih službano, odobrit će ih tek u ožujku i konačno e, će biti usvojeni, ići će vjerojatno na generalnu skupštinu i tako dalje. Šta, kako vi o, tome razmišljate? E, što se tiče odgovornosti i izvješća odgovornosti u budućnosti, tako ću završiti. Hoću li se fokus staviti na ciljevi održivog razvoja njih 17, jer to će biti ogroman napor. Želio bih e, čuti više o tome kako se za to e, pripremate, za taj poduhvat. Ja bih rekao da hvala. Hajde, izvoli, Mešić, hvala. Mislim da je predsjedateljica jako dobro pitala kome je namijenjen ovaj, ovo izvješće, kome se odašilje. Ja vjerujem da barem Europski parlament želi učiniti odgovornime i komisiju i e, države članice i zato o tome ga razgovaramo i zato nam treba godišnji ritual oko ovog važnog izvješća. Mislim da smo to već započeli, ma ne nismo zapravo, kaže Ana, ali to može biti i zajedničko oruđe. Vrlo, čuli smo jako dobre ideje o tome kako da razmišljamo unutar okvira razvoja do 2030. i kako se to može razvajati, naročito ECD koji je vrlo e, važan, važna platforma za razvoj ovakvih razmišljanja. Meni se sviđa ideja da novi okvir e, za razdoblje do 2030. godine može postati novi način razgovaranja o e, smanjenju siromaštva i kako integrirati sve druge globalne izazove u naš rad. Željela bih vam na tome zahvaliti. Što se tiče odgovornosti, ja mislim da smo čuli od našeg civilnog društva, odnosno od njegovih e, predstavnika, jako dobra pitanja. Zbog čega Evropska unija ne podržava prijedlog od tome da se osnuje jedno tijelo koje će se baviti e, porezima. Ja mislim da e, Evropska unija, odnosno Evropska komisija može odgovoriti na pitanje koje još uvijek nisam imala priliku postaviti. Zbog čega je Evropska unija odbacila međunarodne standardne o javno-privatnom partnerstvu i zašto su se zadovoljili s nečim što je manje jasno Zašto e, je e, Evropska unija toliko kritična prema blendingu? Blendingu može, blending može biti jako dobar za zemlje koje imaju srednji, srednje prihode. To može biti jako dobro za e, neke projekte i programe. To je odlična ideja, ali ako je to povezano sa činjenicom da možemo, koju možemo pročitati u ugovoru da E, udio pomoći za koje idu u najmanje razvijene zemlje, naročito u Afriku, nije dovoljno visok i ne dosiže cilj od 50% povećanja zajedničke pomoći za Afriku. Da li postoji veza između ovoga blendinga Europske komisije i činjenice da ne, da ne udovoljavamo našim e, obvezama prema najmanje razvijenim zemljama. Ja mislim da je to sramota jer najmanje razvijenije zemlje su one koje trebaju i koje nastavljaju trebati taj novac od posebne pomoći i mi želimo da se to dogodi. I konačno primijetila sam da imamo dvije osobe iz nordijskih zemalja što je mm, nije uvijek slučaj. U Oslu se ove, ovaj tjedan odgovara, odvija konferencija pet zemalja o crkvenoj e, pomoći. Da li dolazimo do kraja nodiske izuzetnosti i da je primjećeno da ne samo Finska, e, reže svoj e, budžet za pomoć za skoro pola. To nije smanjenje, to je kolaps. To je jako loša vijest jer Finska ne financira čak ni e, organizacije Ujedinjenih naroda, odnosno bar e, od sljedećeg godine će ih jako malo financirati. A čini se da sada Norveška je također odlučila da usmjeri svoj 60% svog budžeta za e, pomoć za rješavanje izbjegličke krize, a to nije korijen i uzrok problema. Danska, čak i Švedska. Voljela bih od naših nordijskih, dvoje nordijskih govornika čuti da li zaista dolazimo u situaciju kad počinje kraj ovog nordijskog aktivnog angažmana. Ja samo naglašanjem činjenicu da e, sve zajedno E, ono što, je, što su nadateljske zemlje e, odvajale za pomoć, to je 50% od onoga što je odvajala, e, što su vedele Sjedinjene američke države. To nije malo. Ja vjerujem da je komisija ta koja je odgovorna da nam dade odgovore na ta pitanja ovim diskusija i konačno. Gospodin Zela, vama hvala. Hvala gospođo predsjedateljice. Bilo je zanimljivo da na kraju razgovaramo o izazovima, a ne znam što da o tome mislim, jer u Njemačkoj kažu da je suprotno od dobroga ono što je dobro zamišljeno. Vidio sam da je tako bilo u prošlosti u e, politikom razvoja u državama članicama E, Evropske unije dobro su nešto mislile kad su dale novac za različite projekte a kad to kažem, mislim da moramo poštovati svoju dužnost prema siromašnim zemljama u Africi, Aziji i Južnoj Americi i to, nas, to nam nekako pere savjest. Ali mislim da ove ti politike je dosegao svoj zenit i kraj, na kraju konca svijet se promijenio, svijet se cije, mijenja i ako dobro čitamo ono što je napisano, činjenica je da 30 godina e, količina e, novca koja je odlaz, dolazila iz zemlja e, članica, sada je to samo 7%, što znači da su uvjeti različiti i i puno ovih zemalja nisu baš, možda nisu siromašne, možda su ljudi siromašni, ali zemlje i regije imaju bogatstvo iz, iz materijala i sirovina i ljudskih resurska, prirodni resurs, prirodnih resurska, recimo ljudski resursi u e, informatičkoj tehnologiji, ljudi koji su obrazovani, ali plaće su i male i Pitanje je kam, gdje završava novac, možda ne uvijek u ljudi koji u tim zemljama žive. Prema tome mislim da moramo, moramo imati e, pomak u paradigmi o načinu na koji mislimo o ovim ljudima. Nije to pomoć za razvoj, već bi to trebao biti razgovor činjenice da moramo imati jedno fair partnerstvo sa tim zemljama jer mi zajedno živimo u svijetu koji je međusobno povezan. E, pomoć za razvoj ide iz javnih budžeta. Čuli smo danas u za rasprava da su proračeni u zemljama Evropske unije nisu e, veliki da kovčezi nisu prepuni i teško je novac trošiti e, drugdje. Jučer smo čuli mišljenje o e, američkom fondu koji i je tim e, ostvario profit od 9 e, milijardi dolara. Apple ima ogroman profit. A u Evropskoj uniji imamo poduzeća koja izbjegavaju plaćanje poreza. 300 milijuna e-, eura, vidjeli smo izvješće o tome da se 300 milijuna eura gubi na izbjegavanje e, poreza. Imali smo diskusije sa 17-18 godina e, zemalja članica EU, diskusije o tome kako se protiv toga može boriti. E, zemlje članice EU su osjetljive i također na gubljenje šuma i deforestaciju. Mi se moramo pobrinuti da zaštita okoliša je e, nešto za što se brinemo i što funkcionira. Dakle, moramo imati partnere u svim tim našim djelovanjima. Kad se bavimo siromašnom, siromaštvom i svjetskim, svjetskim stanovištom, moramo se baviti siromašnom, moramo to nastaviti raditi, ali izazov negdje drugdje. U politici razvoja moramo biti pošteni prema samima sebi i mislim da u nacionalnim e, vladama i naši e, ministri razvoja i razvojne politike treba povezati sa trgovinskom politikom i financijskom politikom jer to, ti su izazovi koje moram, sa kojima se moramo pozdraviti zajedno sa drugim zemljama, sa drugim, a ne samo financiranje nekoliko projekata, to je sveobuhvatno razmišljanje koje je potrebno jer izazov leži negdje drugdje. Hvala, čuli smo puno od toga, općenitih e, primjedbi nije bilo baš pitanja, imamo ograničeno vrijeme, da ću reći svim govornicima Nešto za kraj e, od mene kad gledam tablicu na kraju, nešto što e, razočarava je program za povećanje fondova za manje razvijene e, zemlje. Možemo li u budućnosti imati izvješće o manje razvijenim zemljama odvojeno? Da li blending pomaže ako kažete da e, novi konsenzus o razvoju, da se o tome radi o privatnom sektoru, prikupljanju poreza, koliko toga ide u manje razvijene zemlje, jer to je koji puta sakriveno ovim brojkama, kao što recimo ako kad govorimo o Kini ili subsaharskoj Africi, najrazimo na razočaravajuće brojke, jer tu treba fokusirati pomoć. Moramo znati što na, naša politika čini u tim zemljama, a onda je ono što je spomenuo je učinak. Možda bismo trebali imati i primjere o tome što se promijenilo. Dajte nam dvije ili tri zemlje E, recimo manje razvijene zemlje. Što se događa u njima? Da li je došlo do nekog učinka? Da li su se stvari popravile? Znamo da postoje drugi čimbenici kao što su ratovi i sukobi, ali možda su to samo nekakva razmišljanja o tome kako da se izvješa, ne nekako se, da se procesira izvješa. Počinjem sa OECD-u i onda ću e, zatražiti komisiju da <clears throat> završi tri minute. Svatko, prostite, ali zaista nam curi vrijeme. Možete poslije bilateralno razgovarati sa kolegama. Gospodine Pedersen, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedateljice, hvala vam za odlične komentare i e, raspravu. E, bojim se da e, pokazatelji koji ukazuju na ciljeve održivog razvoja, čekamo ih Mislim da će, bojim se da će ih biti barem 300 i da će nam biti jako teško e, napredovati na, tom, na toj osnovi. Pokušavam se usredočiti na e, ishode, ciljeve ishode u planu, mislim da je to moguće. Naravno onda nam trebaju neki pokazatelji koje nećemo možda moći koristiti svih 300, čak ne mislim da trebamo, moramo biti selektivni da dobimo nešto materijalno, nešto bitno što će dovesti do promjena na terenu. E, to će biti politički proces i mislim da je jako bilo dobro pitati komisiju o odgovornosti i da li ona treba ležati samo na sed, e, održivim ciljevima kojih je 17 ili svih, svim ciljevima održivog razvoja. Mislim da trebaju biti svi jer to je jedini način da se dođe do učinka, stvarnog učinka, stvarne promjene jer inače će biti samo citat samo o e, proces, a ništa drugo. obzirom da e, sam glavni direktor Novrške e, agencije za razvoj suradnju i obzirom da dolazim iz Danske i obzirom da sam napisao dokument za konferenciju koju će se sljedećeg tjedeški tjedna odvijati u Oslu. Ja ću vrlo kratko odgovoriti. Mislim da se u nordijskim zemljama odvijaju promjenu. Mislim da nordijske zemlje nisu bile toliko izuzetak u prošlosti. Zaista, da, imali smo visoke razine eh, pomoći za razvoj, ali način na koji smo ih koristili nije bio izuzetan. Dakle, ne brine me ta promjena. Mene brine mm, broj ono što se događa u Danskoj i eh, Finskoj mislim da je u Norveškoj se događa razumljiva politička promjena, isto i u Švedskoj, to se događa stalno. Problem je za, s, za o EOCD, e Evropsku uniju, ako počnemo e, računati koliko smo potrošili na troškove e, izbjeglica, dolazimo na vrlo čudne brojke. Odjedanput put ne rastu ne zato što je došlo do stvarnog povećanja, nego što smo ubrojili nešto drugo. Nije mudro eh, koristiti eh, eh, službene fondove za to. Možda treba raditi nešto u zemljama o razvoju, a ne trošiti sredstva kod kuće. I stoga nam još uvek treba plan za učinkoviti razvoj. Puno toga bih još želio reći, ali prostite, ne, nemam vremena. Dobro, hvala. Hvala. E, prije svega kad govorimo o tome, dobro imati pokazaljete za e, ciljeva državnog razvoja, ali e, zadržimo indikatore za financiranje razvoja. Financiranje je posebna stvar ne, neće to ništa e, vrijediti ako ne znamo što se događa sa fin, režimom financiranja. A drugo, što se tiče e, podrška e, naplati poreza u zemljom razvoju, moje pitanje je kako, što se događa je Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka žele ubrati poreze žele oporezovati sve potrošače, svaku majku koja E, kupuje u supermarketu i siromašni su počeli plaćati e, poreze, a multinacionalna poduzeća ne. Svi koji ste e, članovi odbora za poreze znaju da postoje neke države članice Europske unije koji nisu baš jako predani cilju da im sve poduzeća plaćaju poreze. Sad te zemlje članice šalju predstavnike vlade u zemlje u razvoju da budu dijelovi njihove porezne administracije da e, ubiru e, poreze od poduzeća u njihovim zemljama. To je samo jedan e, primjer kako poreznici se šalju u zemlje gdje im upravljaju price eh, Water coopers. To, je, to su pilot eh, projekt eh, poreznika bez granice. Biće više toga. Sagledajmo što će doniti ta inicijativa. Nemojmo pretpostaviti da sva podrška zemljama u razvoju da razviju svoje porezne sustave će imati sredne završetak i sada pitanje Danske i nordijskih zemalja. Ja mislim da su one da je postala specijalna nordijska atmosfera, način na koji smo se bavili zemljama u razvoju i pomagali im da se same pomognu i mislim da je sve to pomalo raspada. Ja ne vidim samo da nestaje pomoć u nordijskim zemljama, već e, zemlje u razvijenim zemljama e, nemaju stolicu u međunarodnim e, forumima, a to ne košta ništa. E, također postoje e, e, pomoć za razvoj koji ne nestaje, ali se preusmjerava na primjer odluka je Danske da će se pomoć koristiti za E, pomoć danskim poduzećima u zemljama u razvoju. Zašto je to? Da li su danske, danska poduzeća najbolje što se može dogoditi u zemljama u razvoju ili je to jednostavno nešto zbunjuće, a ostat će se potrošiti na e, promjenu klimi. Znači, u budućnosti ćemo vidjeti puno danskih e, vjetrenjača u zemljama u razvoju, to je jako dobro, ali to nije fokus razvoja. Hvala. Gospodin E, želi bih razvaliti članovima ovoga odbora za komentare. Imam možda četiri stvari koje bih želio reći. Prvo, o e, doznakama koje je spomenuo gospođa Šlajn. Debata se vodi i drugdje da se smanjuje trošak e, doznaka na makropskom planu, to nije baš tako jasno. To je nešto o čemu također treba razmišljati o politici i izazovima politike. Ja mislim da se to e, koristi na različite načine u zemljama razvoju. Kako se to može maksimizirati za e, razvoj debata je malo, više malo složenija nego što je samo smanjenje troškova transakcije. A zatim želio bih ponoviti e, izjavu mog kolege o pomoći za e, prikupljanje poreza. Ja sam uvjeren da se može napraviti jako puno dobrih stvari u tom području, ali mislim da je glavna stvar, glavni e, doprinos Europe koherentna politika, moramo e, pospremiti svoju kuću i ova porezna inicijativa koju su mnoge države e, zemlje e, Evropske unije podržale, mislim da se radi o koherentnosti politike i to je glavno pitanje koje je vrlo političko i vrlo kontroverzno pitanje, ali mislim da mora biti u središtu rasprave. Treća stvar koju želim reći, iz izuzetnost čak i korištenje e, pomoći za, za različite ciljeve. Po tome nordijske zemlje nisu izuzetne, to se događa u Belgiji, nizozemskoj svakdje, ne, ne samo za trošak e, izbjeglica u Europi već za korištenje da, e, promičbe izvoza. To su sve legitimni ciljevi politike, ali ne za razvoj i posljednje što želim reći, e, tost, to nije tako seksi akronim kao što ste rekli, ali tu se prepoznaju napore zemalja koji se ne tiču samo pomoći. Moramo biti jako oprezni da ne e, razvodnjavamo tu posebnu e, pomoć. To je legitimni cilj koji treba prepoznati, treba priznati da se da postoje drugi tokovi, drugi napori a, a da novac odlazi siromašnim ljudima u siromašnim zemljama. I konačno Šantal i Merin iz komisije, izvolite. Nisam sigurna da ću moći odgovoriti na sva pitanja i komentare u samo tri minute. Prije svega izvješće o odgovornosti tako kako je kad pisalo, e, smatrali smo da ne postoji sistem e, odgovornosti prema Monteriju i mislili smo da se prema MDG svakih pet godina objavljuje, a to nije bilo dovoljno. Ono što smo pokušali napraviti je da e, sami sebe držimo odgovornima, govorim o institucijama i državama članicama. To je bio naš cilj, a također da jedne na druge stavljamo pretiske, da bismo pritisnuli zemlje članice i da razgovaraju i pokažu što čine u smislu e, primjene sporazuma iz Montereja. To će se promijeniti, dobit ćemo sustav odgovornosti na e, razini e, UN-a i za ciljeva državnog razvoja i za Eh, sporazuma iz Adis Abebe. Ono što želimo napraviti je da se pobrinemo da se jedno, jedno i drugo bude organizirano tako da rade zajedno, a ne na dva različita kolosijeka. Mi želimo da jedno, da jedno bude koherentno s drugim. Mislim da je naša procjena Adisa i Njurka različita od procjene koja je učinjena ovdje. Mi smo vrlo pozitivni u svezi s onim što je proizašlo iz Addis Abeba i Mi mislimo da mijenjamo paradigmu, ne govorimo samo o novom, starom sjeveru i jugu, gledamo sve iz univerzalne perspektive, što znači da su svi odgovorni, prije svega države su odgovorne za svoje vlastite politike i praksu, to što znači da unutar Europske unije ono što mi radimo interno, mi smo odgovorni za sve to i to je ono gdje nam treba koherentna politika i puno je tu važnija kao aspekt e, u ovom planu i programu. Ja mislim da kad govorimo o specijalnoj pomoći i Eh, obvezama koje nadilaze tu eh, pomoć treba nam a parlament, Evropski parlament, vi morate razgovarati sa svojim parlamentima, možete razgovarati s nama, ali i sa svim drugima na vašoj razini morate jedni na druge vršiti pritisak i i ja zaista pozdravljam eh, svaki takav napor. Kad govorimo o Norveškoj, odnosno o nordijskim zemljama, E, tamo je došlo do smanjenja, u Dan, Danskoj je to, e, su se vratili na nula, sa 0,7, a ništa više gore nego dolje. I druge zemlje, Njemačka recimo je povećala prošle godine, mislim da je to važno, moramo e, gledati one koje povećavaju ili možda će povećati u budućnosti. Pogledamo cijelu Europu, Evropu kao Što se tiče sustava poreza, znamo da OECD i G20 eh, rade neke dobre stvari, postoji i odbor na tehničkoj razini unutar Ujedinjenih naroda. Mi to podržavamo, imamo kolege koje sjede od ostraga, koji su puno veći stručnjaci od mene o svemu ove i oni bi bili u stanju bolje vam objasniti i porezne inicijative i i podršku koju pružemo sustavu Ujedinjenih naroda. Mislimo da je ovo bio najbolji način e, za napredak, to je bio naša procjena i sigurna sam da, odnosno bojim se da puno toga sam propustila, puno onoga što ste nas pitali. Sve što mogu reći, molim vas, e, kontaktirajte nas, možda možemo zajedno sagledati neka od pitanja, možemo E, govoriti o njima na bolji način nego kroz e, izvješće o e, odgovornosti. pobrinite se da imate verziju boji, to je cijelo izvješće i ne trebamo se baviti novim sustavom. To mora biti napravljeno sljedeće godine da bude napravljeno dobro i onda kad skrojimo ono što mi odlučimo da ćemo napraviti e, sa novim sustavom na e, razini Ujedinjene Da, mislim da smo to željeli čuti kako se mijenjate. Možda bismo, možda bismo mogli sa vašim kolegama za poreze razgovarati odvojeno i pitati OECD što se zaista događa, o tome razgovaramo, ali ne znamo što se događa, što se promjena, što se događa na terenu. Mogu li zahvaliti našim govornicama za odlične prezentacije, zahvalimo im pljeskom, mislim da ga zaslužuju. A sada ću zamoliti da oni odu, a da odu ljudi koji će govoriti o promjenama klime. Peter Craig McQuaid e, do straga, on se ne može držati podalje od e, odbora za razvoj. Dobrodošli, gospodine Dolfi, gospođa Quinn, molim dođite na podijum, dođite svi.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 Ispričavam se što ste morali čekati. Ova prethodna rasprava je trajala druže nego što je bilo predviđeno. Sada ćemo govoriti o važnom pitanju, a to je konferencija o klimatskim promjenama u Parizu, do koje je preostalo još samo dva i pol tjedna. Prethodna konferencija održala se u Kopenhagenu i bavila se europskim pravom u vezi sa klimom i nas da ćemo biti zadovoljni i rezultatima ove nadolazeće konferencije. U Kopenhagenu se postavilo pitanje kako G77 može koristi, e, imati koristi o svjetskom sporazuma o klimi, a naravno kako bismo zadovoljni time trebamo učiniti više e, za zemlje u razvoju. Naravno, moramo se pozabaviti klimatskom politikom i razvojnom politikom, do su dvije strane iste medalje. Imamo ovdje gospođu Krim iz e, glavne uprave Krim, zatim gospodina Adinolfija koja je iz e, glavne uprave Devko, zatim e, imam predsjednike mreže za klimatsku akciju i Tatjanu Lambin i iz, Tatjanu Lambin iz svjetskog iz WWF-a. Mm, da ću svakome pet minuta vremena. Za, počinjemo sa glavnom upravom klima, dakle e, zamjenica voditeljica odjela za e, klimatska pitanja i deforestaciju. Hvala vam lijepa i hvala na pozivu da svojem današnjoj raspravi. Ja ću na početku samo istaknuti današnje novosti. Vijeće ECOFIN je usvojilo zaključce o financiranju klimatskih e, promjena, odnosno borbi protiv iste. E, danas mislim da je e, to dobra obveza, dakle da se poveća financiranje za suzbijanje klimatskih promjena i također se sagledalo stanje u vezi sa borbom protiv klimatskih primjena i e, promjena i izdvojili smo 14,5 e, milijardi više u odnosu na 2013. godinu. Zaključci vijeća također pozdravljaju nedavno izvješće OECD-a i instrumenta za klimatske promjene e, o napretku za ka mm, cilju od 200 milijardi do 2020. godine. Zemlje, e, razvijene zemlje su stvarile značajan napredak u tom e, smislu. 62 milijarde 2014. godine na također vijeće navodi da su potrebni dodatni napor i kako bi se ostvarilo 200 e, milijardi do 2020. godine. Također je dan mandat Europskoj uniji za vođenje klimatskih pregovora u Parizu za sporazum nakon 2020. godine. Preuzeta je obveza da se i dalje izdaju financijska sredstva koja će biti namijenjena najsiromašnijim, najranjivijim zemljama. Također i e, sredstva za se također se poziva privatni sektor da preusmjeri svoje financijske tokove u ulaganja koja e, stvaraju manje emisija i također da se stvori okruženje za donošenje nacionalnih planova, strategija, politika, instrumenata i e, zakonodavnih okvira za borbu protiv klime. Dakle, to je također potrebno i u smislu privatnog djelovanja. Dakle, trebamo također e, smanjiti ulaganja u visokougličnog gospodarstva i također poticati e, razmjenu trgovanja emisijama i također oporezivanje emisija. Najvažnije e, što treba reći u vezi sa financiranjem e, klimatskih promjena jest izgradnja povjerenja i također e, da trebamo pokazati da smo spremni odraditi svoju ulogu. Mi smo još uvijek vodeća regija kada je riječ o financiranju tih pitanja i također za zeleni fond dali smo više od 50% sredstava. Ako razmotrimo europski proračun, imamo sveobuhvatan cilj uključenja u glavne tokove barem 20% proračuna za djelovanje protiv klimatskih promjena i to se odnose također na vanjske instrumente Europske unije, što znači da će doći do značajnih povećanja u sljedećih nekoliko godina do 2020. godine kada govorimo o izdvajanju za klimu iz proračuna. Dakle, to će biti više od dva puta više godišnje e, nego što je to do sada i to će biti dakle 14 milijardi godišnje do 2020. godine. Više zemalja članica je također e, pokazalo da je spremno više izdvajati do 2020. godine. Evo, e, samo da vidimo što vas ovdje zanima u ovome sporazumu i koji su naši ciljevi. Sporazum u Parizu mora dovesti do pravednog, ambicioznog i transparentnog sporazuma. To je ono što želi Europska unija, želimo transparentnost i odgovornost. A naročito postoji potreba za dinamikom, odnosno svakih pet godina e, će se revidirati naši ciljevi kako bi ih povisili na veću razinu. Sada imamo obveze 155 zemalja koje su spremne smanjiti svoje emisije ali to nije dovoljno. Zbog toga nam treba ta dinamika kako bismo i dalje e, povisivali svoje ambicije, a naravno vaša nam potpora za to treba i mi smo spremni preuzeti tu obvezu. No kada je riječ o pregovorima o financiranju suzbijanja klimatskih promjena, postoje i određene poteškoće, postoji veliki jaz između zemalja u razvoju koje traže više nego što smo spremni ponuditi. Dakle, e, bitno je da mm, se taj jaz smanji. Trebamo također i priznati da je došlo do povećanja broja donora, također da su nova gospodarstva e, osnovala vlastite fondove u te svrha, također je to najavila i Kina. Znači, nije riječ samo o tradicionalnim razvijenim zemljama, nego također e, tu prodiru i druge nove zemlje koje također su spremne izdvajati sredstva za borbu protiv klimatskih promjena. Kada je riječ o razmjerima resursa, potrebna nam je snažna tranzicija ka e, gospodarstvu sa niskim udjelom ugljika i to će biti skupo, a naravno javna sredstva ne mogu pokriti sve te troškove. Zbog toga trebamo preusmjeriti ulaganja i osigurati uključenje privatnog sektora. Za nas je važno da e, svatko poradi na što povoljnijem okruženju koje će omogućiti unapređenje djelovanja u klime u našim zemljama. E, zemlje u razvoju G77 i Kina to e, preprekom e, financiranja, međutim to nije tako. Dakle, postoje određene razlike u visini izdvajanja, recimo razvijene zemlje traže jasno preuzimanje kvantificiranih obveza nakon 2020. godine, što je velika razlika u odnosu na stajalište zemalja u razvoju. Europska unija i SAD predlažu i e, dodatnu dinamiku u smislu financiranja u širem okviru, odnosno transparentnije izvješćivanje o onome što primamo, onome što dajemo u smislu financijskih sredstava i također to podrazumijeva ili uključuje i povoljno okruženje, dakle napredak u ostvarenju uključenja klimatskih ciljeva u razvojne politike i također u smislu pružanja potpore međunarodnom financiranju u tom smislu. Znači svi trebamo napredovati i trebamo financirati ono što želimo ostvariti. No, to je teško pitanje i naravno izvajanje financijskih sredstava u te svrhe neće se lako ostvariti. To će biti posljednji sastavni dio pregovora jer je to područje gdje će isplivati najjače razlike u mišljenjima. G77 i Kina su za sada jedinstveni u svojem stavu o financiranju borbe protiv klimatskih promjena. Zemlje razvijene zemlje se također razlikuju nekim nijansama u mišljenjima, ali uglavnom smo skladni i zbog toga ćemo trebati iznalaziti e, kompromise kako budemo došli do posljednjeg dijela pregovora. Hvala. Znam da uskoro surađujete sa glavnom upravom Devko i drago mi je što ovdje imamo predstavnika te uprave koji će nam e, ilustrirati svoje mišljenje. Zapravo e, je kolegica već e, iznijela ono što sam ja sam namjeravao reći. Općenito govoreći, kada je riječ o klimatskim promjenama i razvoju, to su dvije stranice iste medalje. Smanjenje siromaštva neće biti moguće ako se ne suzbiju klimatske promjene, a to ne možemo ostvariti na društveno održiv način ako se ne pozabavimo i e, razlikama u financijskom stanju, nejednakostima i ako ne budemo dramatično smanjili siromaštvo. Zemlje u razvoju su posebno osjetljive na klimatske promjene zato jer njihova gospodarstva više ovise o prirodnim resursima koji su osjetljivi na klimatske promjene, a i zbog toga što imaju manje resursa kako bi se prilagodile klimatskim promjenama. Istovremeno, razvoj je prilika za ulaganje u zeleni rast E, sa manjim udjelom ugljika od samoga početka. I to je zapravo poruka 17 ciljeva održivog razvoja. Neki su posvećeni isključivo klimatskom razvoju, ali također i u drugima imamo ispreplitanje ovih pitanja i ove prilike koje nam se nude zahvaljujući novom scenariju razvojnih ciljeva su upravo povoljnije za integraciju ciljeva kako bismo mogli zapravo jednom akcijom postići dva ili tri različita cilja. Na nedavnom samitu se upravo potvrdila ta veza, naime postoje posebni ciljevi koji se bave klimatskim promjenama, a to je znak da međunarodna zajednica priznaje univerzalnu prirodu klimatskih izazova. Jasna je poruka da se to ne može izdvojiti i da se treba, pozabaviti, treba pozabaviti istovremeno sa drugim razvojnim ciljevima kao što je recimo obnovljiva energija, održivi gradovi i održiva poljoprivreda. Naročito kada je riječ o poljoprivredi, a ja sam se upravo vratio s posjete u Gandhi, Keniji i istraživanje u vezi sa poljoprivredom koje provodimo je također već bitno djelovanje na klimu kako bi se poboljšalo stanje poljoprivrednika na suhim delima e, i daću vam nekoliko primjera toga. Europski proračun i Europski razvojni fond su glavni donatori koji podržavaju napore zemalja u suzbijanju klimatskih promjena. Evo kao što je spomenuto 2014. godine smo e, izvojili određena sredstva, a sada trebamo e, postići još dodatnih 20%, dakle treba u to uključiti sve e, instrumente. Mislim da je to predviđeno u svim instrumentima, nije predviđeno u ljudskim pravima i demokraciji ne, ali u instrumentu za razvojnu suradnju i u Europskom razvojnom fondu sve je to zacrtano za, kao cilj do 2020. godine. I to znači da e, ne samo da trebamo ostvariti tih dodatnih 20%, nada, da ćemo to i nadići, ali trebamo poći od rezultata, odnosno e, rezultat e, i, i, i glavni pokazatelji se pozivaju na naše svakodnevne prakse, odnosno razmatranje učinaka koliko ljudi će se moći bolje nositi e, sa klimatskim promjenama zahvaljujući ovom programu ili projektu i onda nakon toga dolazi novac koji je tome namijenjen. Dakle, ovaj novi okvir predviđa e, upravo to i svi dionici nastoje se prilagoditi tome, ali e, sada se sve to mijenja, a to nije loše i tu vidim veliku razliku između Kopenhagena i Pariza, odnosno u slučaju ovih e, zemalja koje sada olaze na scenu. Dakle, u Kopenhagenu bilo je sve ili ništa, ali sada u Parizu imamo određeno zajedničko polazište i to će se revidirati svake dvije ili tri godine. Nećemo uh, ići ispod 2,7 stupnja smanjenja prema određenim izračunima, drugi izračuni su još gori, ali barem je to polazište. I onda to moramo smanjiti na dva stupnja ili jedan i pol stupanj. Znate da mm, dva stupnja još uvijek predstavljaju opasnost, a to će vam e, drugi predstavnici nevladinih organizacija bolje e, znati e, objasniti. Dakle, financiranje suzbijanje klimatskih promjena je samo jedan dio procesa. Najznačajniji dio toga je upravo utjecanje na privatne e, izvore. Dakle, milijuni i milijarde ulaže se, ulažu se u klimatske akcije, ali još nismo dosekli ovih 100 milijardi koje su cilj, a naravno većina tih sredstava ne mogu doći od javnog e, sektora, nego mora doći od privatnog sektora. Zbog toga trebamo sada navesti privatni sektor da ulaže u sektore koji obično to ne čini i u tome smo dobri. Vaše politike kao politike Europske unije, mislim da još uvijek e, raspravljate o komunikaciji i zaključku vijeća o ulozi privatnog sektora, postoji izvješće sa amandmanima i rasprava koja je sada u tijeku. Dakle, to je važan politički okvir jer bez takvog političkog okvira ne možemo se suočiti sa privatnim sektorom i zatražiti ta dodatna sredstva prava dodatna sredstva za borbu protiv klimatskih promjena moraju doći iz privatnog sektora, a e, ona za sada još ne dolaze. Spomenut ću dvije inicijative, jedna je Electrify, a druga je Agrify. Electrify je bitna za klimatske promjene zato jer mi privatnim kapitalom pružamo pristup obnovljivim izvorima energije u udaljenim područjima, u ruralnim područjima, u zemljama u razvoju. Agrifaj se bavi poljoprivredom i znači želimo provesti u poljoprivredi prakse koje su bitne za suzbijanje klimatskih promjena i u tom pravcu krećemo. Evo, zaustavit ću se ovdje, postoje velike inicijative poput GCCA, e, svjetske Svjetskog saveza za borbu protiv klimatskih e, promjena. To je pokrenuto 2006. 2007. Vijeći i parlament su igrali veliku ulogu u tome. Zemlje članice su dale svoj doprinos i sada pokušavamo osvježiti tu inicijativu GCCA+. Također pridonosimo kopu 21 sa šest ili sedam popratnih događanja kojima se nastoji zapravo povećati privlačnost našeg djelovanja u ovom smislu i siguran sam da će glavno događanje zapravo um, biti uklapanje ovih 20% u svakodnevno planiranje um, programa, dakle analiza programa koju smo odobrili je u skladu sa ovim ciljem od 20%, a sada prilikom provedbe nadam se da ćemo uspjeti ostvariti još i više. Hvala vam lijepa. Ja sada ćemo čuti predstavnike dvije nevladine organizacije. Mary McLean iz eh, koalicije eh, skupina za eh, djelovanje protiv klimatskih promjena. Hvala na ovom pozivu da vam se obratimo danas. Lijepo je doći i razgovarati sa zastupnicima koji se bave razvojem, jer to pojačava sinergije i to je svakako poželjno. Htjela sam izniti neke od naših razmišljanja u vezi klimatskih promjena. Kada je riječ o našoj skupini, mi smo mreža nevladinih organizacija iz čitave Europe koje se bave pitanjima održivog razvoja i klimatskih promjena i u Europi i izvan nje. I uglavnom e, se bavimo također pregovorima u vezi sa klimom. E, ja se naročito bavim klimatskim promjenama i razvojem i samim financiranjem suzbijanja klimatskih promjena. Evo, htjela sam e, se kratko osvrnuti na naša htjenja, također i na želje zemalja u razvoju i nastavlja će se odmaknuti. Dakle, imamo zaključke vijeća, ECOFIN, i Kada bi delegatima zemlja razvoja iznijela ove stavove, sigurno bi bili razočarani i e, frustrirani zbog nedostatka ambicija u tim zaključcima. I to možemo zaključiti iz pregovora u Vanu gdje sam razgovarala sa delegatima iz Nepala, iz Tanzanije, iz Zambije o, njihovim, e, kada je riječ o financiranju klimatskih promjena e, u sporazumu iz Pariza. I također sam razgovarala o tome kako potporu žele Europska unija najveći donatori, naravno je tradicionalni zaveznik e, zemalja u razvoju. Ja se neću sada detaljno baviti zaključcima Ekofina i ukazivati tu na nedostatke, ali kada bi zemlje u razvoju mogle razgovarati s njima, sigurno bi razgovarale o nedostatku ambicija u tim zaključcima i također o činjenici da ministri financija i europski vođe se nisu baš spremni baviti tim problemom i to je žalosno. I Nadam se da će se pokazati veća ambicija u tjednima prije kopa i tijekom kopa, zato jer smo zamijetili da se stavlja naglasak na financiranje suzbijanja klimatskih promjena prije 2020. godine, ali to je zapravo zasjenilo pitanje što će biti nakon 2020. a tada će najmanje razvijene zemlje osjetiti velike učinke i također se naći pred velikim izazovima i također će morati se uskladiti sa e, gospodarstvima sa niskim udjelom ugljika. No, iz Pariza treba proizvići nešto što je prikladno i predvidljivo. Dakle, zemlje poput Nepala, Tanzanije, Zambije, nadam se da ćemo moći sjesti i reći možemo planirati prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena možemo se osloniti na stalnu potporu naših donatora i moći ćemo surađivati s njima kako bismo izgradili vlastite kapacitete i učinili više. Sve dok zemlje Europske unije čine sve što mogu, mislim da ipak mogu učiniti više i to u još kraćem roku. Sami zaključci Ekofina ne govore o ovoj hitnoći o potrebi da trebamo povećati financiranje suzbijanja klimatskih promjena i također za razdoblje nakon 2020. godine. Zaključci se osvrću na ono što je već učinjeno, ali trebamo se okrenuti prema naprijed zato jer postoje globalno zagrijavanje i to donosi sa sobom još više izazova. Osim toga, kada je riječ o mainstreamingu, zapravo nije spomenuta prilagodba i e, to kako će zemlje Europske unije i treće zemlje izgraditi svoju odgovornost, e, odpornost na klimatske promjene i to je povezano sa stavom Europske unije i financiranjem e, međunarodnih programa. To nije dovoljno uzeto u obzir u stajalištu Europske unije i do sada tu prevladava pitanje ublažavanja i rješavanja koje idu u tom pravcu, ali ne govori se o prilagodbi ili financiranju prilagodbe. E, želim se ukratko osvrnuti na pitanje financiranja iz privatnog sektora. Koliko znam, to je prioritet e, zemalja u razvoju. Mislim da to nije upitno, ali ono što se nigdje ne spominje je uređenje i odgovornost financiranja iz privatnog sektora i hoće li to doista ostvariti e, težnje ljudi na terenu, dakle hoće li to omogućiti razvoj i provođenje projekata u zemljama u razvoju. E, I osvrnimo se opet na najmanje razvijene zemlje, dakle koje se moraju prilagođavati klimatskim promjenama, one nisu najprivlačnije ulagačima iz privatnog sektora. Mm, povratna e, ulaganje može e, biti nešto manja, odnosno nešto viša ako bi se ulagalo u zemlje sa srednjim prihodom i Mm, to e, bi značilo osim toga i e, više infrastrukture za oblažavanje klimatskih promjena nego za prilagodbu istima. Evo, to je situacija u Europskoj uniji i naravno može se još poraditi na tome. Europska unija je uvijek bila dobra, dobar saveznik zemalja u razvoju i to se može svakako poboljšati, na tome se može proaktivnije poraditi, ali svakako nam treba političko vodstvo koje treba pokazati i Europska komisija, ali i zemlje članice to je od važnosti jer inače nećemo dobiti potporu za ono do čega nam je stalo u međunarodnim pregovorima. To će zapravo e, postati pitanje zapravo mm, uzvrata ili crvenih linija i što možemo ponuditi, što možemo tražiti, a to je uobičajeni slijed događaja u međunarodnim pregovorima. No kada sagledamo ono što se mora ostvariti na terenu, od ogromne je važnosti upravo to za da zemlje u razvoju i najmanje razvojene zemlje znaju da će dobiti stalnu potporu. Kao što sam rekla na početku, kad bih predstavljala današnje zaključke, mislim da oni ne idu u tom pravcu. Na tome treba poraditi i u ovim tjednima prije Pariza, ali također i za vrijeme konferencije u Parizu trebamo pružiti uvjerenja zemljama u razvoju da će one moći se prilagoditi, da će moći uvesti i gospodarstvo sa niskim udjeljom ugljika i da će se moći osloniti na Europsku uniju kao na pouzdanog partnera. Evo, tu ću stati i sada ću predati riječ Tatjani. Okay. Um, hello everyone. Dobar vam dan svima, prije svega hvala vam što ste mi dali ovu priliku da vam se obratim. U Reagirajući na najnovije zaključke ECOFINA i produbljujući pitanja koja je moja kolegica već spomenula, nekoliko bi stvari ovdje navela. Prije svega potrebno je mnogo više jasnoće i mnogo više transparentnosti u pogledu financijskih tokova koji se odnose na sprječavanje klimatskih promjena. Kao što znate, do sada je izdvojeno stotinu milijuna eura od 2009. godine Dakle, države članice Europske unije nemaju zajedničko razumijevanje i zajedničke definicije e, vezano uz to što se sve uključuje. Dakle, negdje su to i programi vezani uz razvoj koji nisu izravno vezani za klimu i neka druga sredstva. Zato pozdravljamo zaključke Ekofina i komisije institucije koje traže transparentnija pravila i jasnije praćenje financijskih tokova. Dakle, Mm, postoji iznos od 14 milijardi kojim barata Europska unija, ono, on je nedosljedan, dakle države članice raspolažu nekim drugim iznosima i doista treba to razjasniti prije konferencije u Parizu. Druga stvar koju želim reći, e, sredstva se izdvajaju za prilagodbe i za ublažavanje klimatskih promjena i postotak e, koji se izdvaja za potrebe država u razvoju da se prilagode klimatskim promjenama je puno prenizak u odnosu na sredstva koja se izdvajaju za ublažavanje klimatskih promjena. Nedavno izvješće OECD-a e, navodi da je u razdoblju od 2013. i 2014 izdvojen određen iznos, e, no samo 6% ukupnih sredstava izdvojenih za klimatske promjene izdvojeno je za potrebe e, prilagodbe klimatskim promjenama. Dakle, za, osjetljive zajednice moraju se prilagoditi novim vremenskim uvjetima koje utječu na proizvodnju hrane, na hranu koja je na raspolaganju i na e, sam e, mogućnosti preživljavanja, odnosno zarađivanja za život. U svakom slučaju, međunarodna zajednica s time ne drži ko, e, korak. Prije svega, postoje neke procjene koje kažu da se već 5 milijardi e, dolara godišnje izdvaja upravo u tu svrhu u zemljama u razvoju, a to je nekoliko puta veći iznos od međunarodne pomoći za tu svrhu. Važno je e, da imamo jasne obveze u pogledu izdvajanja i to prvenstveno iz javnih izvora, osobito kad je riječ o pitanjima kao što su erozija tla ili poviš, povećanje razine mora. Dakle, tu je važno da se izdvajaju javna sredstva i to bespovratna sredstva. To me dovodi do treće napomene. Sporazum iz Kopenhagena iz 2009. godine pozvao je na nov način međunarodnog financiranja vezanog uz klimatske promjene, no većina e, zemalja i dalje izdvaja sredstva za tu svrhu iz svojeg proračunskih izdvajanja za pomoć, a naravno taj iznos se ne povećava i time što se povećavaju izdvajanja za klimatske promjene zapravo se smanjuju sredstva koja se izdvajaju za neke druge svrhe, dakle za razvojnu pomoć, obrazovanje i tako dalje i zato je važno da sveukupni proračun e, u svrhu pomoći e, se povećava. Neke zemlje kao što su Njemačka, Ujedinjena Kraljevina i neke druge izdvajaju povećane iznose za ta sredstva i to svakako treba pozdraviti. Zatim e, treba e, izdvojiti dodatna sredstva iz inovativnih izvora, o tome mnogo slušamo, ali čekamo da vidimo konkretno djelovanje. E, recimo sredstva koja se nalaze u fondu Europske unije za emisije i neka druga sredstva. U zaključku želim reći da bi doista u Parizu mogli mnogo ostvariti kad je riječ o financiranju borbe protiv klimatskih promjena, ali treba u to uložiti mnogo napora. Moramo vrlo jasno reći što Europska unija želi postići u u tom području i moramo se pobrinuti za bolji odnos između ublažavanja posljedica e, klimatskih promjena i izdvajanja za sprječavanje klimatskih promjena. Prvi govornik je Davor Štir, imamo još nekoliko e, kolega koji su zatražili riječ. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice, zahvaljujem svim govornicima. Siguran sam da će moji kolege se pozabaviti ovim temama dublje nego ja, ali imam pitanje za veleposlanika Ridolfija. Usporedili ste konferencije u Kopenhagenu i u Parizu i pojedine doktrine Naravno, svi smo razgovarali o tome kako je trenutačno stanje. Moje pitanje je ovo. Ova taktika vezana uz COP21, dakle tamo gdje se na početku sastaju šefovi država i zemalja, a ne na kraju, je li to po vašem mišljenju nešto što bi nam moglo pomoći da dođemo do željenoga cilja, ili to znači da od početka zapravo odustajemo i kažemo vjerojatno nećemo postići ono što želimo, ne možemo si priuštiti da nam se Kopenhagen dogodi dva put, pa ćemo to zato organizirati ovako. Dakle, i koje su uopće vaše očekivanja u tom pogledu i kako ćete se s time nositi? Zahvaljujem. Pedro Silva, Marija Hojburg i onda dalje. Zahvaljujem, htio sam postaviti jedno kratko pitanje. To je pitanje koje je povezano s idejom dodatne vrijednosti o kojoj smo podrobno razgovarali na ovome odboru. Također razgovarali smo i o usklađenosti politika kada je riječ o financiranju razvoja. To se ne smije preklopiti sa obvezama za financiranje prilagodbi eh, klimatskim promjenama, odnosno ublažavanju klimatskih promjena. Moje je pitanje obzirom na pripreme za COP21, mislite li da postoji zajedničko shvaćanje potrebe da e, imamo dodatna sredstva, a ne samo preraspodjelu sredstava ili zapravo mislite da države govore o istom iznosu novca i onda samo nastoje e, svrhu u koju misle utrošiti taj novac drugčije, e, drugčije predstavljaju. Znači, kad je riječ o financiranju ciljeva održivog razvoja, govorili se možda to možemo ostvariti do veće mjere ako iz toga budemo financirali i borbu protiv klimatskih promjena. Ako se to događa, kako to možemo izbjeći, kako možemo postići onaj iznos od 100 milijardi o kojem se govorilo prije nekoliko godina. Kako se možemo pobrinuti da to doista bude stotinu milijardi? Hvala vam lijepa na zanimljivim izlaganjima. Jednu bih stvar htjela spomenuti na samome početku. sredstva za sprječavanje klimatskih promjena ne smiju se oduzimati od sredstava namijenjenih za razvoj. Mislim da bi to doista bilo pogubno. Dakle, oduzimamo sredstva od istih onih ljudi koji su najčešće i najviše i pogođeni klimatskim promjenama. E, znamo da želimo ulagati u pametnu poljoprivredu, u pametne tehnike, e, međutim mene brine ovaj stari sustav koji se naprosto temelji na, e, na izračunu roba. Dakle, ako razmatramo poljoprivredu primjerice, ako uzmemo u obzir dušik i s druge strane solarnu e, energiju, dakle uzmemo u obzir e, grahorice recimo koje dovode dušik u tlo, Dakle, to je moguće e, učiniti na način kojim se štede resursi. Ako to ne učinimo, onda ćemo povećati uvelike cijenu e, koja se može e, dobiti za e, za gnojiva. Također kada govorimo o stakleničkim plinovima i emisijama stakleničkih plinova u poljoprivredi možemo ne samo ostvariti uštede, već možemo i doista povezati stakleničke plinove u samo tlo. Mislim da je to moguće ostvariti. Vi ste govorili o petogodišnjem razdoblju za reviziju, ako se ne vara. Mislim da je to vrlo dugo razdoblje. Mislim da bi bilo dobro da e, uzmemo polovicu tog razdoblja, inače mislim da je to nerealističan cilj. Zahvaljujem predsjedateljice, mislim da nije ništa novo da financiranje borbe protiv klimatskih promjena predstavlja prepreku, dakle kamen spoticanja uoči kopa. E, znamo da obveze iz Kopenhagena nisu ispunjene i danas je dodatno financiranje velik problem i tu bi i Europska unija htjela vidjeti dodatni napredak. Dakle, globalno ovo je vrlo ozbiljno pitanje. Htjela bih postaviti pitanje e, koje se odnosi na jednu konkretnu temu. Prije nekoliko godina Europska komisija je iznjela vrlo odvažnu obvezu u odnosu na UN-ov program. Još uvijek se sjećam Baroza i povjerenika koji su tada rekli da će Europska unija izdvojiti sredstvo, odnosno dati svoj doprinos u čitavom nizu situacija kako bi se ljudima osigurao pristup električne energije. Čuli smo da 1,3 milijarde ljudi u e, svijetu živi bez pristupa električnoj energiji i Europska unija je tu preuzela veliku obvezu. No čini mi se da do sada ništa nije učinjeno i možda bi to mogao biti dio financiranja e, klimatskih promjena da kako bi se upotrijebili e, obnovljivi izvori energije i kako bi ti ljudi imali pristup električnoj energiji. Dakle, to je obveza koja je bila preuzeta čini mi se do 2012. godine, pa me zanima što je u tom smislu učinjeno. Kao što je gospođa Hojbog rekla, ja se slažem da je poljoprivreda ključna u ovom području. Vidimo li ikakve pomake u smjeru e, klimatski prihvatljivije poljoprivrede? u politici Europske komisije. Pretpostavljam da bi se sada ovdje trebao uključiti pojam cirkularnog gospodarstva i da bismo ga trebali prenijeti u našu razvojnu politiku, mislim da bismo morali pronaći instrumente koji će nam omogućiti da smanjimo životinske proteine, jer proizvodnja životinskih proteina je doista e, ta koja stvara velike emisije e, plinova i e, stvara mnogo otpada. Znači, dakle, mislim da je to daleko na horizontu, ali da bismo morali pronaći načina da promijenimo e, ono s čime se ljudi hrane. Gospodin Adolfi je govorio o načinu na koji se to radi, umjesto da idemo od ozgo prema dolje, da imamo neke obveze koje se preuzimaju od ozdo, međutim taj postupak koji ide od ozgo prema dolje temelji se na znanstvenim e, postignućima, rezultatima znanstvenih istraživanja. Ono što sad u stvarnosti imamo je neki politički, pragmatički pristup. Evo što su ljudi spremni učiniti, pa ćemo ih nastojati potaknuti da to stvarno i učine. Imamo pritisak e, kolega, dakle ja se nadam da ćemo ga iskoristiti, da ćemo u Parizu postići sporazum za razliku od Kopenhagena. Dakle, šefovi države i zemalja dolaze prvi dan i mislim da žele izbjeći e, da ministri prvoga dana bilo što odluče jer ostavljaju odluku svojim šefovima koji dolaze zadnjega dana. Ovako prvog dana imamo neke odluke, taj prvi dan svi žele biti tamo, svi žele nešto E, važno reći. Naravno, to je problem e, u UN-u također da svaki govornik umjesto da svi govore i jednoglasno želi reći nešto po čemu će on ostati zapamćen, nešto drugčije, želi se pokazati najvažnijim i slično. E, no, veleposlaniče Ridolfi, vi morate stići na avion, pa zato ćemo vam prvome dati riječ. Hvala vam lijepa. Da, ja doista mislim da je dobra ideja da šefovi država i zemalja govore tamo prvi dan. To je jedan oportunistički protokol, ali mogao bi biti uspišan. Mislim da je uistinu važno da se odredi taj trenutak u kojem će vođe iznijeti svoje stavove, a onda nakon toga diplomati i stručnjaci mogu na tome raditi. Inače, ako to stalno čekate i čekate njihovu odluku na kraju, onda to na kraju postane politička borba i onda ste u tom e, zapeli. To nam se dogodilo u Kopenhagenu. Da odgovorim e, zastupnici Silvi Pareri, Dakle, ta stvarna priča o tih stotinu e, milijardi je da to nisu samo javna sredstva, tih javnih sredstava nema. E, znači, bilo da je riječ o dodatnim sredstvima ili ne, o sredstvima za razvoj ili ne, ne postoji ta količina javnih sredstava koja bi se mogla iskoristiti e, za ulaganja odnosno za davanje drugim zemljama. Također bih htio odgovoriti zastupnici Haubuh. Nije riječ o tome da se sredstva uzimaju od razvojne pomoći za siromašne, nego se naša sredstva za pomoć, e, odnosno financiranje e, razvoja moraju radikalno promijeniti. I mislim da vi u tome predvodite kada je riječ o na e dakle različitim instrumentima za financiranje razvoja. 20% od svakog donatora u svijetu bi doista pridonjalo velikoj promjeni. Nismo još na toj razini. Neki su čak e, izdvojili 50%, odnosno rekli su 50% svega što rade mora biti usmjereno, pre, e, odnosno usklađeno sa borbom protiv klimatskih promjena. Dakle, banke su dale takve obveze, a uz to e, isprobavamo dodatna privatna ulaganja jer bespovratna sredstva od komisije njih je malo, ali na isti način malo je sličnih izdvajanja iz Europske banke. No, moramo pokupiti onaj novac koji postoji na Wall Streetu, koji postoji negdje drugdje i usmjeriti ga u ovu svrhu. Vaše poznavanje fiksacije dušika u tlu je vrst vrlo e, vrijedno i mislim da to nije nevažna stvar za borbu protiv klimatskih promjena. Mislim da je to vrlo važno pitanje. Dakle, e, poljoprivreda, šumarstvo, sav novac koji izdvajamo za poljoprivredu, a to je 8,5 milijardi eura, sasvim sigurno mora biti dio tog rješenja. Dakle, mora se voditi računa o klimatskim promjenama. Je li to sad dodatna vrijednost ili nije, to ne mogu ja odgovoriti. U svakom slučaju, ako kažete mi ovdje moramo razgovarati novcu koji ne, nije uključen u financiranje e, razvoja, onda ja tu nemam što reći jer ja sam zadužen za upravo za ta sredstva. E, zatim, doista e, kada je riječ o održivoj energiji i o obvezama koje su preuzeli Barozo i drugi, posljedica toga je, prije svega treba reći da mi imamo programski ciklus od sedam godina u komisiji, mi se sporo krećemo E, izdvojili smo 3,6 e, milijardi eura, to je ipak mnogo Naravno, ne govorim sad o ljudima koji nemaju pristup električnoj energiji, no to je bio prvi korak koji je bio potreban u našem sustavu kako bismo stvarili neke rezultate. Iznjedrili smo program za energetiku, sad imamo 35 zemalja kojima je energija e, jedan od prioriteta i imamo programe elektrifikacije. Tu je riječ o elektrifikaciji ruralnih područja, najsiromašnijih krajeva, E, kroz e, privatni sektor, a riječ je o obnovljivim izvorima energije. I ti programi su toliko popularni da mnogi žele u njih uložiti novac, uključujući SAD. E, Dakle, e, doista ću biti vrlo ponosan kad dobijem novac od SAD-a, kad prijem njihov ček koji ću vam moći pokazati i reći ovo je prvi put da SAD financira naš program. Dakle, uglavnom će biti riječ o ulaganju u, e, u subsaharsku Afriku, ali riječ je o globalnom programu. Slažem se s vama i kad je riječ o proizvodnji životinskog proteina, kad bi kinezi počeli jesti meso kako ga mi jedemo, bila bi nam potrebna tri planeta e, da to meso i proizvedemo. U redu, hvala vam lijepa, ako morate ići kako biste stigli na avion, izvolite. Samo vas molim da budete kratki jer imamo još jednu točku dnevnog reda. U redu, neću onda ništa govoriti o onome o čemu je gospodin Ridolfi već govorio, samo ću, e, samo ću reći zašto razmatramo razdoblje od pet godina za reviziju radije nego kraće razdoblje. Europska unija već se obvezala svojim paketom za klimu i energiju do 2030. Dakle, morate pronaći ravnotežu između predvidljivosti i s druge strane onoga što mogu učiniti oni koji provode politike, privatni sektor i tako dalje. Dakle, imamo razdoblje od 10 godina, prethodno je to bilo 15 godina, što je kraće to razdoblje, E, u kojem moramo raditi reviziju strategije, to manje je predvidljiva ta strategija i zato razdoblje od mm, pet godina je odabrano, deset godina je možda predugo, ali dvije i po godine bile bi prekratke. Zato mislimo da je razdoblje od pet godina dobro za takvu reviziju. I samo sam kratko još htjela reći da mislim da je dobro da države članice Europske unije žele nastaviti pojačavati financijska sredstva za borbu protiv klimatskih promjena i to upravo ona sredstva usredotočena na najsiromašnije zemlje svijeta. Većina tih sredstava e, davat će se upravo u obliku bespovratnih sredstava, to je za najranjivije zemlje, najsiromašnije zemlje ali i ovdje trebamo imati ravnotežu ako e, dio novca izdvoji i privatni sektor, onda ćemo moći postići mnogo više i u nekim drugim zemljama u kojima e, se onda može mnogo više uložiti kako bi se ublažile posljedice klimatskih promjena. Slažem se da treba mobilizirati privatno financiranje E, recimo možemo to iskoristiti u obliku onih različitih instrumenata u kojima imamo miješane izvore e, financiranja e, a postoje i neki manji privatni izvori financiranja, no s njima je mnogo teže raditi, odnosno teže ih je pozivati na odgovornost. E, također imamo i onaj e, oblik takozvanih e, zelenih obveznica. To je još jedan način financiranja, jedan novi instrument koji se tek razvija. Sve više i više imamo tih nekih stručnih drugih mišljenja e, koja se pridobivaju kako bismo provjerili da su pojedini projekti uistinu zeleni i mislim da to i jest važno. Hvala, ne znam ko se sljedeći želi javiti za riječ. Evo ja ću isto pokušati govoriti što je to kraće moguće, no želim zapravo odgovoriti na neka pitanja i reagirati na stvari koje je spomenuo gospodin Ridolfi, nažalost on je morao otići. Stajalište E, nevladinih organizacija u odnosu na onih 100 milijardi dolara i u odnosu na dodatne vrijednosti. U sporazumu iz Kopenhagena to nije bilo tako rečeno, svjesni smo toga, to je informacija koja je došla iz niza e, izvora, no nevladine organizacije smatraju da je to trebalo javno objaviti jer je uloga privatnog sektora sve veća i veća no javna sredstva e, su ključna kako bi se e, žurno reagiralo i bilo da je to nešto što je dodano onoj službenoj e, razvojnoj pomoći ili nešto drugo, u svakom slučaju mislimo da se to nije dogodilo. Nije niti nama lako o tome govoriti. Kad je riječ o klimatskim promjenama, to je dodatni izazov i za taj dodatni izazov trebamo dodatnu potporu, dodatnu pomoć no donatori iz razvijenih zemalja to ne vide tako i zato samo e, povećavaju proračune za e, razvojnu pomoć. To je tako definirano i u programu za 2030. godine e, i pritome su vremenski rokovi također vrlo slabi i zemlje u razvoju smatraju da je to potpuno nepravedno. Znači, Mm, dakle sveukupna izdvajanja za razvoj sada e, rastu i u tom smislu trebamo vidjeti što je to e, što je ljudima doista najnužnije. Kad je riječ o financiranju ublažavanja posljedica klimatskih promjena. Mi mislimo da će to biti sve važnije i važnije u budućnosti i da ćemo tu morati uključiti e, Europsku banku za razvoj i mnoge druge banke koje sada još financiraju mnoge prljave projekte u zemljama u razvoja. Mno, financiraju se čak i e, oni projekti koji koriste ugljen umjesto da imamo projekte sa niskom razinom ugljika. Znači Važno je mobilizirati sve te čimbenike kako bi se usredotočili na inicijative sa niskom razinom ugljika, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost, to je doista ključno. I moja zadnja napomena, kad je riječ o tom dodatnoj vrijednosti ili o postizanju tih stotinu milijardi, kad se kaže da u proračunima nema dovoljno novca, Tatjana je već rekla, postoji e, pitanje subvencija za fosilna goriva Dakle, oko 30 milijardi eura je uloženo uh, u um, u tu svrhu prošle godine. Dakle, kad vlade kažu da sredstava nema, to je dosta cinično. Moramo se zato pozabaviti ovom temom na razini svake države članice. Svaka država članica mora vidjeti u što ulaže novac i da li to doista podupire održivi razvoj. Hvala vam lijepa, molim vas vrlo kratko jer imam još jednu točku dnevnog reda. Evo vrlo kratko ću ugovoriti na većinu pitanja već je odgovoreno, ja ću samo naglasiti da se u potpunosti slažemo da se klimatske promjene i razvoj ne mogu razdvojiti, oni su međusobno povezani, klimatske promjene međutim predstavljaju dodatni izazov za države u razvoju i zato je važno da njihov razvoj vodi računa i o klimi i u tom smislu se ta sredstva trebaju povećavati, ali naravno međusobno su povezana. Oprostite što sam vas morala požuriti, e, zahvaljujem govornicima što su došli, želimo vam mnogo uspjeha u Parizu. I na kraju imamo točku 24, dakle ovdje je e, riječ o um, onome što je dogovoreno na konferenciji na kojoj se raspravljalo o smanjenju prirodnih uh, katastrofa. Biće mnogo prirodnih katastrofa, ne budemo li ništa učinili. Naš kolega je postavio pitanje komisiji i imamo ovdje predstavnika glavne uprave EKO koji će nam odgovoriti na ovo pitanje. Imate najviše 10 minuta. Merci Hvala gospođo predsjedateljice, hvala e, gospodinu Gerasolamu za pitanje o, okviru Sendaj. Okvir Sendaj za smanjenje rizika koji je usvojen u Japanu prošli, prošli ožek je vrlo važan. Mi smo bili uključeni u pregovore zajedno sa parlamentom i sada se bavimo provedbom ovih zaključaka u Evropskoj uniji Gospodine Gersalom. u svom pitanju tražite od nas da se osigura koherentno između se, okvira sene i plana 2030. i pregovorima povezanih sa klimatskim promjenama. Znači, koherentnost je ključna za mnoge politike Sendaj se usredočuje i na bliske veze između održivog e, razvoja i smanjenja rizika i to uključuje mnoge e, pokazatelje e, infrastrukturu za zdravlje, za obrazovanje, otpornost i moramo stvoriti snažne veze između pokazatelja u programu 2030 i indikatora koji su stvoreni za senda. Komisija se time bavi i, u, i uspostavlja e, snažne e, veze između dva seta pokazatelja. Zatim također želimo sende uključiti u multilateralne i bilateralne programe, to je važno za Addis i za okvir koji ima za cilj e, stvoriti vrlo čvrste veze između tih procesa. Također postoji vrlo čvrsta veza e, upravljanja rizikom, smanjenja rizika i klimatskim promjenama. E, prije svega moramo uspostaviti koherentnost između klimatskih promjena i upravljanja rizikom, to je važno za nacionalne strategije, moraju se adaptirati nacionalne strategije i također se treba pozabaviti sustavom ranog upozoravanja. To će biti još jedan prioritet za COP21. Kako možemo postići konkretna rješenja da bismo se suočili sa klimatskim promjerama te smanjenjem rizika. Radimo u uskoj suradnji francuskim i pe, peronskim predsjedništvom da bismo se suočili sa tim rizikom i smanjenjem rizika i klimatskim promjenama. Što se tiče budućih e, akcija o kojima razmišljamo, komisija je rekla da ćemo objaviti plan akcije za okvir Sendaj početkom 2016. godine. Mi ćemo se pozabaviti onim što već postoji u smislu politika za smanjenje rizika, civilna zaštita, politika otpornosti. E, također ćemo se pozdraviti kako, time kako politike okoliše, politike zdravstvene skrbi, kulturnog nasjećaja i e, obrazovanja, kako se one uklapaju u okvir sende. Također smo najavili da ćemo e, primijeniti e, plan za održiv razvoj do 2030. Komisija će 2016. objaviti cijetu koje će uzeti u obzir od ciljeva održivog razvoja. Pokušat ćemo primijeniti akcijski plan za otpornost koji uključuje jedan veliki broj i Bavimo se time kako pozabaviti smanjenje rizika i prilagodbu klimatskim promjena imamo protagoniste koji će u tome sudjelovati i imamo fondove e, GACC, a to je ono što e, funkcionira, nastavljamo raditi e, u suradnji s parlamentom i nastavit ćemo vas izvještavati o tome što se događa, to je to. Hvala. John, imaš li nešto za reći? Da, vrlo kratko jer smo već prekoračili vrijeme. Želio bih e, izraziti zahvalnost za odgovor jer je bio sveobuhvatan i širok, ali zaista želim pozdraviti to što ste skupili u kontakt i povezali ono što se događa u Sendaju, Addis Parizu i klimatskim promjerama. I želim iskoristiti ovu priliku da je eh, povjerenik ovdje i i osvrnuti se na parlamentarni izvještaj o ljudskim pravima e, koji će se objaviti u Istanbulu sljedeće godine. E, u sljedećim mjesecima želim povjerenika zamoliti da poveže e, smanjenje rizika sa ovim humanitarnim sastankom na vrhu jer smanjenje rizika može ublažiti učinak ove humanitarne krize naročito kada govorimo o prirodnim katastrofama. Hvala. Ima li neko drugi? Hvala onda želim zahvaliti povjereniku na odgovori, i e, veselim se suradnji u budućnosti. Sada se vrat, e, prelazimo na razno, 25. Nisam dobila obavez da netko želi nešto reći pod razno. Želim podsjetiti kolege da će na večer na plenarnoj sjednici biti rasprava o e, pitanjima Afrike i razvoja Afrike. E, znači, konačno sljedeći sastanka će biti 30. studenog i prvog prosinca. Hvala prevoditeljicima. Uzeli smo vam samo tri minute, opet smo završili više manje, završili više manje na vrijeme. Hvala vam.